Sljedeća točka dnevnog reda izjava Vijeća komisije o situaciji u Poljskoj. Dame i gospodo, sada već upućujem da na to da se u ovom skupu rasprava neće e, voditi spontano javljanje za riječ, niti ću dopuštati e, plavi karton, plavu karticu. ne sada nećemo niti dopustiti raspravu o poslovniku krenut ćemo raspravu i možete se sada truditi koliko hoćete ne na konferenciji predsjednika tako je utvrđeno i priopćeno je također klubovima klubovi to znaju ne morate ni počinjati ovu raspravu ehm, Uvaženi gosti, dobrodošli u Europski parlament. E, dame i gospodo, odluka o mjerama komisije e, da se stvori, da se, da se krene u raspravu i razgovor o situaciji u Poljskoj u okviru jačanja e, principa e, države prava. Prva je takva rasprava u ovom parlamentu, to je posebno potpuno novi instrument i još do sada ovakvu raspravu, ovakav postupak nismo do sada imali. Ovaj instrument je tek 2014. po prvi puta predstavila komisija Radi se o e, mehanizmu prethodnog upozorenja e, i e, radi se o državi prava i pravnoj državi i podjeli ovlasti i to je temelj naše demokracije i društvenog modela i zato ova rasprava i središnja rasprava za buduće postupke ove vrste. Upravo zbog toga moramo raditi i pretpostavljam da ćemo i raditi vrlo koncentrirano s međusobnim poštovanjem. Još jednom e, premijer, premijerki Poljske, dobrodošli i hvala vam što ste e, odlučili sudjelovati u ovoj raspravi. A sada otvaram raspravu. E, prvo u ime vijeća za predsjedništvo vijeća E, ministar vanjskih poslova Nizozemske gospodin Konders. Hvala. Europska unija nije samo tržište, nego je unija izgrađena na zajedničkim vrijednostima. Ugovori o Europskoj uniji su kristalno jasni. U članku drugom e, nalazimo vrijednosti na kojima se temelji Europska unija i također se u članku navodi da su te vrijednosti zajedničke svim zemljama članicama. Članstvo u uniji ne donosi samo koristi nego i obveze. Jedna od najznačajnijih obveza svake zemlje članice je e, poštivanje temeljnih vrijednosti Europske unije, a naročito vladavine prava, demokracije i temeljnih prava. To je ono što zemlje članice, a i Uniju, čine jedinstvenom u svijetu. Te vrijednosti se dijele ne samo što su zapisane na papiru, nego su zajedničke zato jer su i još otvorene u našim pluralističnim društvima e, tijekom desetljeća, čak unatoč opoziciji. To su temeljne vrijednosti zato jer daju temeljna jamstva našim građanima i osiguravaju funkcioniranje naših demokracija. No, ni vladavina prava, ni druge e, temelje vrijednosti ne mogu se uzeti zdravo za gotovo. Ovaj kontinent poznao je tri strašne političke doktrine protiv kojih su se borili naši predsjedni, na kraju ih je nadvladali. Mi smo e, ono što znamo naučili na težak način i uvijek smo se zaklinjali da se nikad nećemo vratiti u mračnu prošlost, nego da ćemo na e, temelju mira i e, slobode izgraditi ovaj kontinent. Uspješni smo u tom naporu, a ključ tog uspjeha je upravo davanje prioriteta vladavini prava i demokraciji, a dan danas je važno da to i da stavimo činiti. Poštivanje vladavine prava je izazov s kojim se mora suočiti svaka vlada, no niti jedna zemlja nema monopol nad vrlinama i niti jedna e, zemlja nema monopol nad grijehom. Imamo svi svoje nedostatke, ali vrijednost demokracije da ih prepoznajemo, da raspravljamo o njima, da ih priznajemo i da to rješavamo. I to je temelj demokracije. To također znači da smo spremni otvoreno raspravljati o najboljem načinu zaštite tih vrijednosti u doba promjene. Današnja rasprava u kojoj vijeće e, ima priliku uzeti riječ i hvala na tome, nastala je upravo zahvaljujući e, zbog e, mjera koje je poduzela novo izabrana vojska vlada. To su mjere, odnosno to su budući ustroj e, Ustavnog suda i također zakon o medijima. Sloboda medija naravno je važan instrument za osiguranje vladavine prava u demokratskom društvu. Vijeće je opetovano naglasilo da sloboda i pluralizam medija su temeljne vrijednosti i također temeljni stupovi demokracije i njihova je uloga važna u osiguranju transparentnosti u vršenju učinka na e, javno mnjenje i također za donošenje odluka. U više navrata vijeće je također istaknulo pitanje neovisnosti sudstva kao ključne vrijednosti koja proizlazi iz ustavnih tradicija zemalja članica. Predsjedništvo ne treba donositi sud o tome, naročito ne u ovom trenutku vijeće je raspravilo o toj situaciji, no ipak želim reći nešto ukratko o Poljskoj. Nema mnogo zemalja koje su toliko pretrpile poput Poljske. Poljska je bila podijeljena, okupirana i razarana, ali poljski duh nikad nije zamro. Poljska se borila za svoju neovisnost i za identitet i pod sovjetskom čizmom i dok je vlada bila u egzilu, ipak uspjeli smo osloboditi našu zemlju 1945. godine i na tome sam vječno zahvalan. Sada, 2016. godine, 11 godina nakon priključenja Poljske Europskoj uniji, Poljska sada prodire i u vele sile i pokazala se i samouvjerenom i čvrstom europskom silom i prerasla je u demokratsku državu sa snažnim institucijama. Poljski narod je to uspio učiniti zato jer se nadovezao na jednu tradiciju koja se može pohvaliti i jednim od najranijih i najprosvjetljenijih ustava u Europi iz 1791. Poljski narod zaslužuje poštovanje zbog onoga što je postigao i u svojem traganju za suverenošću našao se u srcu Europske unije. Predsjedništvo je zahvalno što e, može sudjelovati u ovoj raspravi. Parlament je oduvijek pokazivao veliko zanimanje za zaštitu vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Europskoj uniji. Nije nikakva tajna da moja zemlja Nizozemska koja ugošćuje brojne međunarodne tribunale smatra da su temeljna prava i vladavina prava u europskoj politici ključnog značaja. 2013. godine zajedno sa Njemačkom, Finskom i Danskom poslali smo pismo našim partnerima u kojoj smo tražili upravo osnivanje platforme za raspravu o vladavini prava. Ako možemo govoriti o ribarstvu o financijama, onda možemo govoriti i o temeljnim pravima i o vladavini prava. Zbog toga organiziramo seminar o vladavini prava o migracijama u Strasburu 2. veljače i nadam se da će iz institucija se mnogi odazvati. Prije dva mjeseca vijeće je održalo svoj prvi godišnji dijalog o vladavini prava u, Europskoj uniji, a to ćemo ponoviti u svibnju i e, to na temelju ishoda e, seminara iz veljače naše predsjedništvo želi osigurati poštivanje tih temeljnih vrijednosti. Naravno, vijeće nije samo u zaštiti ovih temeljnih pitanja. Naprotiv, komisija igra ključnu ulogu u praćenju razvoja događaja u tom području u Europskoj uniji, naročito u svojoj kao čuvara europskih ugovora. Također e, u tom e, smislu igra ulogu i komisija iz Venecije. Europska komisija i komisija iz Venecije na ovim odredbama e, razmatraju ova pitanja u svojim raspravama, a mi smo predložili da se ova rasprava održi na, u neprisranom i duhu i duhu suradnje i naravno napredak će se ostvariti nakon temeljite analize činjenica. Potpredsjednica komisije će nas izvijestiti o radu komisije e, nakon e, odluke da se pokrene strukturirani dijalog sa e, poljskim vijestima, a premijerka Sidlo će nam se danas obratiti i imat će priliku obratiti se dakle, u ovom domu i iznijeti stajališta svoje vlade. Pozdravljam njezino sudjelovanje danas koje može samo doprinijeti našem dijalogu unutar europskih demokracija. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. E, prije nego što sada dadem riječ potpredsjedniku komisije, e, dame i gospodo, želim pozdraviti i goste na tribinama. Vidim da e, imamo niz gostiju koji su daleko putovali. Samo želim naravno upozoriti da nije dopušteno sudjelovanje niti iskazivanje slaganja ili slaganja s tribine. Dakle, dajem u ime komisije riječ gospodinu Timmermansu. Gospodine predsjedniče parlamenta, gospođo premijerko, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. U ime predsjednika Junkera i drugih kolega u komisiji želim iznijeti razloge zašto je komisija odlučila procijeniti nedavne događaje u Poljskoj i također e, želim nešto reći o tome kako namjeravamo napredovati unutar e, konstruktivnog dijaloga u suradnji s kako bismo e, spriječili pojavljivanje sustavne prijetnje vladavini prava. Mi smo započeli tu procjenu sukladno članku 214. i to se odnosi na ustroj Ustavnog suda u Poljskoj, a također o sporu zbog imenovanja određenog broja sudaca tog suda u načelu to treba pitanje, biti pitanje za e, sami Ustavni sud. Međutim, kako stvari stoje, druge institucije Poljske države nisu se uskladile sa odlukama samog Ustavnog suda u tom pitanju. To je dovelo do nesigurnosti u vezi sa samim radom Ustavnog suda. Nadalje, Poljski parlament je odlučio skratiti mandat predsjednika i podpredsjednika suda. 28. prosinca prošle godine došlo je do izmjena i dopuna zakona o Ustavnom sudu i koji je stupio na snagu i zbog kojega se čini da je rad Ustavnog suda uvelike otežan. S obzirom na središnju ulogu koju igra tribuna, odnosno Ustavni sud u pravosudnog sustava e, Poljske, e, postoji opasnost da se e, postavi sustavna prijetnja vladavini prava. Također, vlada je zabrinuto zbog novog zakona o medijima. Vladavina prava zahtijeva poštivanje demokracije i temeljnih prava. Sloboda medija i pluralizam medija su također usko povezani sa temeljnim pravima, naročito sa slobodom izražavanja i govora. Zbog toga komisija smatra potrebnim procijeniti ovaj zakon i to upravo u svjetlu vladavine prava. Europska unija temelji se na e, zajedničkim vrijednostima koje su ugrađene u članku drugom e, ugovora o Europskoj uniji koji se naročito izričito poziva na vladavinu prava. Uzajamno povjerenje između država članica Europske unije i poštivanje pravnih sustava ovisi o uvjerenju da se vladavina prava poštiva u svim zemljama članicama. Kada su jamstva vladavine prava u zemljama članicama ugrožena, Europska unija treba djelovati. Također želim reći da Poljski ustavni sud treba odigrati ključnu ulogu u ostvarenju zakonodavnih reformi u Poljskoj i u tome da one budu u skladu sa Ustavom. E, također iz tog navedenog razloga treba riješiti sadašnji spor koji se odnosi na Ustavni sud i to hitnim postupkom kako bi Ustavni sud mogao odigrati svoju ulogu e, u mehanizmu vladavine prava u Poljskoj. Pismeno sam se obratio u Poljskoj dva puta, 22. i 23. prosinca prošle godine, no odgovori koje smo tada zaprimili nisu bili potpuni i nisu bili dovoljni kako bi razbili naše sumnje u tom kontekstu. Okvir vladavine prava dopušta nam eh, da strukturirano procenimo to pitanje u suradnji sa poljskim vlastima trebamo iskoristiti okvir vladavine prava na otvoren i konstruktivan način u duhu suradnje, a ne u duhu sukoba. Prije sat vremena ili tako nekako zaprimio sam još jedan odgovor na pismo koje sam pošla prošlog tjedna i njega ćemo također razmotriti na konstruktivan kooperativan način kako bismo vidjeli koji su odgovori na pitanja koje smo uputili prošlog tjedna. Sada e, ne mogu ući u to, trebamo razmotriti to pitanje jer smo pismo dobili tek prije nekih sat vremena. Nalazimo se na početku e, procesa koji je predviđen tim okvirom za vladavinu prava. E, taj okvir im je preventivne prirode, a početak pravne procjene ne znači da će se poduzeti koraci u kaznoj fazi. To će zapravo ovisiti o činjenicama, a naravno zapremanje brzih odgovora će potaknuti konstruktivan dijalog sa poljskom vladom. Mi ćemo u taj dijalog ući na e, nepristran i e, način i također način na koji se temelji na dokazima. Naravno, samo je po sebi očito da mi poštujemo suverenost Republike Poljske i da ćemo provesti našu ocjenu na objektivan i nepristran način kao što postupamo i u slučaju drugih zemalja članica i to u skladu s obvezama koje komisiji nalažu ugovori koje su potpisale suverene zemlje članice Europske unije. I na kraju svoju ćemo ocjenu provesti u uskoj suradnji sa e, Venecijanskom komisijom e, Vijeća Europe i Drago mi je što, su, što je najmoj prijedlog eh, poljska vlada zatražila mišljenje Venecijanske komisije o reformi Ustavnog suda. Ponavljam, u tom duhu smo pismeno se obratili poljskoj vladi prošlog tjedna. Čini mi se da je to također e, i e, duh u kojem je poljska vlada dala odgovor na naše pismo prošlog tjedna i mi ćemo pomno razmotriti odgovore poljske vlade i nastaviti dijalog sa poljskom vladom kako bismo, nadam se, uskoro riješili ovo otvoreno pitanje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodine Timmermans. E, gospođa e, Šidlo, premijerka Poljske ima riječ, izvolite. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący, Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, Ministre, dame i gospodo, drago mi je što imam priliku obratiti se Europskom parlamentu po pitanju Poljske. Želim vam zahvaliti na vašem pozivu i također iščekujem da će rasprava biti visoko kvalitetna. Ovo je doista značajna prilika i želim razviti se sumnje koje biste se imati u vezi sa promjenama u Poljskoj. Ove reforme u Poljskoj provodimo nakon demokratskih političkih izbora koji su se održali u Poljskoj u listopadu 2015. godine. Poljski glasači glasovali su za promjene, glasovali su za politiku prava i pravde moje stranke. Još jednom e, vam e, želim zahvaliti na prilici da se obratim ovom visokom domu u ime poljske vlade, a naročito u ime poljskog naroda koji vjeruje u jednakost, slobodu i suverenost. To su vrijednosti za koje se poljski narod bori već čitav niz godina i to su vrijednosti koje su nam najvrijednije od svih. Sloboda, jednakost, pravda i suverenost su vrijednosti na kojima je izgrađena naša zemlja. Nadam se da ćete nakon e, mojeg govora ostati u uvjerenju da je Poljska jednako dio Ujedinjene Europe kao i zemlje koje vi zastupate. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, Povremeno u Poljskoj čuje se glasovi koji nam štete, koji su nepravedni prema Poljskoj i prema Poljskoj vladi. Moguće je da se to govori iz neznanja, a možda čak i iz zle namjere, no to ne želim vjerovati zato jer mi europljani trebamo graditi našu zajednicu na temelju međusobnog povjerenja, poštivanja raznolikosti i različitosti i također na temelju jednakosti. Mi vjerujemo u jednakosti, vjerujemo u sigurnosti i zbog toga smo se suočili sa izazovom izgradnje Ujedinjene Europe Europe koja je sačinjena od snažnih država koje se zajednički mogu suočiti sa izazovima koji predstoje svima. A o tim izazovima trebamo zajednički raspravljati kako bismo ih nadvladali. Poljska je podupirala Europu u doba teških odluka i poljski narod je se zalagao za Europu u teškim vremenima. Mi smo dio Ujedinjene Europe, to nam je od ogromne važnosti. Već smo čuli neke riječi o poljskoj povijesti i želim zahvaliti gospodinu Kundesu na onome što je rekao. Povijest Poljske je doista povijest puna previranja. Naši očevi, naši preci izjevali su svoju krv za slobodu kako bi Poljska mogla biti dio Ujedinjene Europe, ali su također lijevali krv za slobodu drugih europskih država. Mnoga desetljeća borili smo se za pravo izražavanja vlastitog mišljenja i za pravo izgradnje vlastite države. To smo sada ostvarili i nećemo dopustiti da nam se to oduzme. U to nas je naučila vjerovati Ujedinjena Europa i zahvaljujući Ujedinjenoj Europi naučili smo se boriti za to i time se ponosimo. Na izborima prošle godine Poljaci su glasovali za naš program, program stranke Pravo i Pravda. Naš program bavi se pitanjima koje koja brinu mnoge građane Poljske koji nakon niza godina članstva u Europskoj uniji, nakon godina tranzicije, teško mogu preživjeti iz dana u dan. Možda će vas iznenaditi i činjenica da, iako je Poljska članica Europske unije, mnoga poljska djeca mogu jesti toplu hranu samo u školi. Mnogi poljski umirovljenici troše pola svoje mirovine na lijekove. Mnogi su nezaposleni, mnogi mladi ljudi su bez posla i sada se nalazile pred, pred izborom hoće li kupiti lijekove ili platiti račune. To su svakodnevni problemi Poljaka koji smatraju da su zanemareni u procesu tranzicije. Želimo izgraditi Poljsku koja će biti odraz Europske unije, Poljska koja će biti zemlja e, slobode, jednakosti i jednakih prilika i želimo napredovati još brže tim putem jednakosti i prilika i kako bismo ostvarili to razradili smo naš program stranke dio kojega smo preuzeli iz primjera drugih europskih zemalja. Smatramo da trebamo učiti od onih koji su uspješni, koji su ostvarili ono što mi želimo postići. Znamo da e, mnogi Poljaci žele jednake prilike i naš je program osmišljen upravo kako bi im to omogućio. Mi smo sada na vlasti upravo zahvaljujući tim izborima. Izbor poljskog naroda nas je nadahnuo u provedbi reforme koje smo obećali. To je naš pakt sa poljskim narodom. Iako e, je vlada još relativno mlada, već se bacila na posao već radimo na potrebnim odlukama i mjerama koje će omogućiti daljnji razvoj Poljske u skladu sa zakonom i sa Ustavom i naravno u skladu sa ugovorima Europske unije. Dopustite mi da ponovim, mi smo dio Europske unije, mi smo to bili, mi to jesmo i biti ćemo i dalje. Bit ćemo i dalje članovi Europske unije, dio Europe jednakosti i Europe prilika. Mi pokazujemo poštovanje prema svim, prema svim europljanima i nadamo se da će se Europa pobrinuti za sve svoje zemlje članice, a mi želimo biti aktivni dio takve Europske unije. Stoljećima je Poljska vjerovala u vladovinu prava. Da, doista, Poljska je bila prva europska zemlja koja je usvojila ustav. Za Poljake ustav je nedodirljiv. Poljski ustav nije prekršen u novije vrijeme. Iako pozdravljam ovu priliku da vam se obratim eh, i da pred vama predstavim poljsku vladu, moram ipak reći da ne vidim potrebu da se toliko vremena posveti Poljskoj. Vi, e, zastupnici Europskog parlamenta, trebate raspravljati o mnogim problematičnim situacijama s kojima se mora nositi Europska unija, no ipak ja sam ovdje zato jer želim sudjelovati u ovom dijalogu i želim vam se obratiti o govoreći u Poljskoj i želim također razviti sve neodoumice koje možda imate i nadam se da ako postoji dobra volja da ćemo napustiti ovaj dom e, čvrsto uvjereni da je Poljska snažna zemlja, snažna članica Europske unije koja se kreće hvale vrijednim putem i da se time možemo ponositi. Koliko e, čujem, postoje nedoumice u vezi sa dva pitanja, dakle sa Ustavnim sudom i e, sa zakonom o medijima. Ustavni sud uvaženi zastupnici Europskog parlamenta je vrlo snažna institucija u Poljskoj, on dobro radi i čak je danas donio jednu odluku, dakle nastavlja sa svojim radom. Reforme koje provodimo zakona o Ustavnom sudu odražavaju europske standarde i e, to su standardi koji se razlikuju od drugih e, zemalja članica. Mi smo odlučili reformirati taj zakon jer u lipnju 2015. godine parlament na odlasku i e, bivša vlada su usvojili zakon o Ustavnom sudu koji je taj isti Ustavni sud proglasio neustavnim u prosincu 2015. godine. Taj zakon koji je usvojio prošli parlament, koji je usvojila prošla vlada, je prema stručnjacima e, trebao se izmijeniti i dopuniti. Određeni broj sudaca je imenovan u Ustavni sud nakon izbora. No, mi smo e, to izmijenili, dakle trebalo je biti 14 sudaca koje je imenovala bivša vlada. No, komisija iz Venecije koju su već spomenuli je ukazala na to da u sudu treba postojati demokratska zastupljenost tako da e, stranka koja je na vlasti ne bi smjela imenovati većinu sudaca. Mi smo učinili ono što je bilo potrebno. Ponavljam, učinili smo ono što je bilo potrebno. Odluka predsjednika da e, ne prihvati zakletve novih sudaca omogućit će parlamentu da uvede potrebne izmjene. Parlament ima pravo imenovati nove suce. 7. siječnja Ustavni sud je odlučio da nema pravo procjenjivati ustavnost te odluke. Imamo 15 sudaca u Ustavnom sudu i većinu je imenovala prethodna vlada. Manji broj sudaca Imanovala je sadašnja većinska koalicija koja nikad nije e, tražila većinu u Ustavnom sudu, nego smo jednostavno nastojali uspostaviti ravnotežu. Uvaženi zastupnici, uvjeravam vas da se slažemo da osam od 15 sudaca treba odabrati oporba. To pokazuje mjeru u kojoj poštujemo oporbu, priznajemo njezina prava i to pokazuje koliko se razlikujemo od prethodne vlade. Kako bismo očuvali pluralizam e, u Ustavnom sudu, odlučili smo, odnosno novi parlament je odlučio da Ustavni sud treba zasedati u punom sastavu, kao što je i slučaj u drugim zemljama članicama. Odluke će se odnositi kvalificiranom većinom, odnosno dvotrećinskom većinom članova Ustavnog suda. Budući da odluke Ustavnog suda određuju ustavnost ili neustavnost zakona, njegove se odluke također trebaju donositi istom većinom kao što e, vrijedi i za e, donošenje ustavnih zakona u parlamentu. A to znači dvotrećinskom većinom, kao što je slučaj i u brojnim drugim zemljama članicama. I znam da vi to vrlo dobro znate, zato jer dolazite iz tih istih zemalja članica. Zbog toga će suci morati iznalaziti kompromise u donošenju svojih odluka. Trebamo ukloniti i druge nesporazume u vezi sa odlukom suda iz prosinca. Rasprava u vezi sa Ustavnim sudom je političke nepravne prirode. Ustavni sud je pravni sud, da on nije sud koji se bavi činjenicama. On procjenjuje ustavnost zakona i zbog toga odlučuje o sudbini tih zakona. Za razliku od drugih sudova, Ustavni sud ne razmatra pojedinačne predmete ili pojedinačne odluke. Odluke koje donos, e, odluka koju je donio Ustavni sud u prosincu je već dokinuta, dakle nema potrebe za, poduzimanje, za poduzimanjem drugih mjera po tom pitanju. No, uvaženi zastupnici, želim ponoviti još jednom da je spor u vezi sa Ustavnim sudom u Poljskoj političke, a ne pravne prirode i zbog toga rješenje moramo isključivo iznaći političkim kompromisom. To je pitanje unutarnje politike Poljske. Ja sam spremna razgovarati sa oporbom. o našim prijedlozima. Uvaženi zastupnici, kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona o medijima, O tome je odlučio parlament e, s namjerom e, da se javni mediji u Poljskoj e, pretvore u doista nepristrane medijske kuće. No, došlo je do kršenja pravnih standarda, došlo je do kršenja pravnih standarda i sada je u pitanju objektivnost u izvještavanju. Želimo pluralizam, želimo jednak pristup, želimo iskreno izvješćavanje u medijima. Prije tri tjedna Poljski parlament e, je izmijenio i dopunio zakon o javnom priopćavanju. I to je još jedan korak ka daljnjoj reformi medija. U sljedećim fazama reforme razmotrit ćemo i pitanje upravljanja javnim medijskim kućama, u kojima je došlo do e, jasnih povreda europskih standarda. Trebalo je razbiti vezu između Agencije za poljske medije i uprava javnih medijskih kuća i to je u skladu sa preporukama Komisije iz Venecije iz 2010. godine. tijelo za nadzor e, medijskog tržišta sada će moći nastaviti svoj rad. Vlada sada e, razmatra unošenje drugih izmjena i dopuna u zakon o medijima kako bi osigurala stabilno financiranje javnih medija. Taj nacrt zakona odražava slične odredbe i propise u drugim zemljama članicama. Vlada Poljske je otvorena i za dijalog i za raspravu. Želimo postići uzajamno razumijevanje između političkih stranaka u Poljskoj, između stranaka koje su u koaliciji i oporbe kako bismo ostvarili promjene u Poljskoj. Mi smo otvoreni za dijalog, za pregovore, za iznalaženje zajedničkih rješenja za probleme s kojima se suočava Poljska. Ono što je svima važno jest e, također i osjećaj da nas Europska unija podržava u tome. Želimo također osjećati da je Poljska suverena i slobodna članica Europske unije koja može uvijek računati na vašu potporu. Mi također donosimo odluke o svojem unutarnjem ustroju i o suverenosti za koje želimo da se poštuju. Evo, spremna sam odgovoriti na vaša pitanja, kao što su to spremni i ostali članovi moje vlade. Poljska je prekrasna zemlja, Poljci su Poljaci su ponosa narod. Mi želimo biti zagovornici Europske unije i želimo biti prvaci Europske unije. To je višegodišnji san Poljaka. Želimo slobodu, pravdu, suverenost i sada posjedujemo te vrijednosti. I mi doista mnogo držimo do njih i vrlo ih cijenimo. Hvala vam uvaženi zastupnici na vašoj pozornosti i iskreno se nadam da vam je moje objašnjenje pomoglo u razumijevanju Poljske i nedavnih događaja u toj zemlji. Jedino dijalog i uzajamno razumijevanje mogu osigurati svjetlu budućnost Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem premijerki. E, sada Gospodin Gonzales Ponce, EPP, izvolite. It's okay. Señora primera ministra, el presidente de mi grupo... Gospođa premijerka, Manfred Weber, predsjednik mojeg kluba, je Njemac i u duhu najdubljeg poštivanja pozvao me da se javim na riječ kako nitko ne bi E, spomenuo nacionalnost kao izliku ili e, izliku za izbjegavanje o obveza. Znači, nitko iz Poljske neće se zapravo javiti u ime kluba kako nitko ne bi imao izlika e, ili bi se smatrao da se izbjegavaju odgovornosti. Ili u normalnoj Europi da treba poduzeti predostrožnost da riječi ne postanu političke, e, političke e, alate ili oružje. Ja sam španjolac i govorim sada o ime PPA. Mi dijelimo zajedničko uvjerenja, to je da je Europa zajednica ujedinjenih e, vrijednosti. I ta zajednica zajedničkih vrijednosti je jača od zajedničkog tržišta i moje cijeli klub to vjeruje. To nije, e, Europa nije Brisel, e, Pariz, niti Berlin, nego 500 milijuna građana koji žele živjeti zajedno. Poljski narod e, borio se protiv diktatora i pobjedio ih, borio se protiv nacizma i mi smo ga poduprli, borio se i protiv komunizma i poduprli smo Poljake. I sada se cijela Europa bori protiv e, terorizma i svi smo e, ovdje uključeni. Ali e, ponekad autoritarizam prijeti našim vrijednostima i Poljska to također znade, kao što znade i Španjolska i Portugal, Italija, Njemačka, Slovenija, Rumunjska, Francuska i Grčka, da najgori e, autoritarianizam može doći iznutra i donijeti rušenje pravosudne pravosuđa i e, sankcioniranje medija što može značiti početak kraja demokracije. Problem nije u Poljskoj, problem je e, u autoritarnom pristupu koji se sam po sebi reproducira i onda se greške iz prošlosti znaju reproducirati, a trebamo izbjeći e, ponavljanje grešaka iz prošlosti, ponovno ih proživjeti. Proživjeli smo strahote u prošlosti i e, sada smo stvorili pomirenje i Europu poštovanja i ljudskog e, dostojanstva temeljenu na rimskom pravu i kršćanskim vrijednostima. To je Europa koja ne poznaje drugog carstva osim vladavine prava i mi želimo biti sigurni da će naše vrijednosti i dalje biti poštivane i neće biti ničima ugrožene i ne želimo da nitko prejudicira niti osuđe, Želimo slobodno gledati i procjenjivati aktivnosti i upravo je takav e, trenutak da se možda riješe bilo kakvi nesporazumi koji su se možda pojavili. Nitko ne želi osuditi poljsku vladu unaprijed, posebice e, ne e, klub zastupnika europskih pučana. Svakako nam e, naši poljski članovi to nikada ne bi dopustili, naravno. Mi stoga očekujemo rezultate dijaloga s komisijom i potičemo sve stranke kako e, bi na postupanje e, sa svom pažnjom i oprezom kao što je činjeno i do sada i siguran sam da ćemo da ćete imati mogućnost naravno uživati puni legitimnost razvoja svojega po e, programa svoje stranke i vlade u Poljskoj, onako kako se to zamislja. u ovom trenutku e, moramo biti dobri partneri, pogledati si u oči, međusobno govoriti istinu u svakom trenutku. Tako smo činili sa grčkom vladom i to e, tako sad razgovaramo s britanskom vladom i zato se nadamo da ćemo si moći pogledati međusobno u oči, govoriti istinu, i prepoznati i spoznati kako stvari stoje. Premijerko, ne radi se o pitanju prava, nego o pitanju vrijednosti i vi e, koji predstavljate kao i svako ko predstavlja legitimnu vladu možete promijeniti e, zakon, ali ne možete promijeniti vrijednosti. Vrijednosti ne može nitko promijeniti. Das Wort hat für die Za SED Predsjednik Pitela, izvolite. Klub zastupnika socijalista i demokrata svakako stoji uz tisuće Poljaka koji su prosvjedovali ovih nekoliko tjedana za vladavinu prava i za demokraciju. Ovdje, gospođo premijerko, tu sam. gospođo predsjednice vlade. E, cijenimo cjelokupan ton vašeg izlaganja. Mi ne želimo sada provesti sudski postupak protiv vaše zemlje, niti želimo preokrenuti demokratski ishod izbora vi imate pravo i dužnost vladati i također autonomno donositi odluke, ali pri tome trebate poštivati vrijednosti i načela Europe i europskog prava. Poljska je jedan od stupova Europske unije i to zahvaljujući svojoj povješću i svojim vokacijama, također zahvaljujući borbi protiv totalitarizama 20. stoljeća i zbog toga je poljski narod primjer svima nama mjere koje je usvojila vaša vlada, gospođo predsjednice vlade, međutim e, se odriču ovakve povijesti. Neovisan Ustavni sud i slobodni mediji pretpostavke su vladavine prava. Zbog toga smatramo pravovremenom i pravednom odluku Europske komisije i tu želim zahvaliti naročito potpredsjedniku Timmermansu. Europska unija nije brak iskoristi, niti je žrtveno janje. Europska unija je zajednica vrijednosti, sloboda i demokracije. Europska unija treba slobodnu i snažnu Poljsku. Promislite, gospođo premijerko, o mjerama koje ste usvojili i to u duhu dijaloga i sučeljavanja kao što je rekao upravo malo prije potpredsjednik Timmermans. Poljska je velika zemlja. Mi je nećemo napustiti. Vi je nemojte odvesti putem koja, koji nije u skladu sa njenom povišću i njenom tradicijom. Vielen Das e, e predsjednik izvolite. Zahvaljujem. Kad smo se danas okupili poslije podne osjećam kako e, zastupnici čekaju krenuti u raspravu sa poljskom vladom, ali molim vas sve da stupite korak unatrag i da omogućite komisiji, Venecijanskoj komisiji da rade sa Poljskom na ovim pitanjima. E, razgovarao sam sa poljskim zastupnicima i premijerkom i jasno je da oni nemaju namjeru potkopavati pluralizam i vladavinu prava. I zašto kada posljednja vlada je odlučila e, da e, svoje kandidate stavi u Ustavni sud prije nego što otišla s vlasti. Zašto onda nije pokrenut posipak? Zašto sada kada nova vlada želi imenovati pet od 15 sudaca? trebali bismo pozdraviti konstruktivne razgovore koje je predsjednik e, Duda vodio sa predsjednikom suda i također pozvati predstavnike Venecijanske komisije da kažu to, također pozdraviti e, razdjelu između regulatora i radiotelevizije. Ali kada e, demokratski izabrana vlada želi e, učiniti to, onda ju se optuži za utjecaj. Ja sam zapravo e, bio šokiran brojem zastupnika iz velikog broja zemalja članica koji su sjedili u upravnim odborima radio televizija javnih radio televizija i ignorirali sukob interesa. U ovom domu bili su sjede i bivši e, urednici javnih medija E, a ako se vi sada odlučite krenuti na demokratski izabranu, e, vladu Poljske, ukazujete pokazujete prstom i na ljude koji su izabrali. Nemojte se čuditi ako Poljaci odgovore izaborom još više euroskeptika kao u Francuskoj, Mađarskoj i drugdje. Znači, molim vas da pazite kako ćete odabrati riječi danas. Kada je gospodin Berlusconi došao u ovaj parlament i komentirao e, i spomenuo e, povijest gospodina Šulca. E, znači, molim da e, razmislite o svim reakcijama i eventualnim usporedbama njemačkih poli nekoga drugoga i također usporedbom poljskih političara i Putina. Mislim, e, pomislite što o tome misle poljski građani koji su prošli kroz socijalizam. Znači, Doista, fokusirajmo se na prave krize Europske unije, migracije, niski rast i omogućimo poljskoj vladi da konstruktivno radi s Europskom komisijom i Venecijanskom komisijom kako bi došli do zaključaka temeljem činjenica i na fer način i uzeti u obzir eh, poljsku patnju u povijesti u rukama tiranima i njihovu borbu za oslobođenje od eh, tlačitelja Sigurna sam da će poljska vlada, siguran sam da će poljska vlada surađivati sa svima koji žele raditi na slobodi, pluralizmu i demokraciji za koju se Poljska tako dugo borila. Hvala. Za liberale, e, predsjednik Verhofstadt. Hvala e, premijerko na vašoj e, prisutnosti hvala i na tonu koji ste e, zacrtali. Pokušat ću slijediti tonom vaš e, primjer, nije mi to uvijek tako lako, ali vi i vaša stranka pobijedili ste na izborima i vi vaša stranka dobili ste jak mandat za vođenje svoje zemlje i mi to poštujemo i naravno da to moramo poštivati zapravo kao liberalni demokrat možda mi se ne sviđaju sve vaše politike, međutim to nisu naše politike, to je vaša odgovornost, tako to funkcionira i tako e, funkcionira stvarna demokracija i temeljem široke većine e, vaše je pravo e, preurediti medijski kralik, reformirati javnu službu. Ja sam bio primjer i sam sam činio takve stvari, znam, ali nije o tome ovdje riječ. Ovdje je riječ ono što nas i ono što nas zabrinjava većinu nas ovdje u ovom domu i ono što demokrat nikada ne čini je koristiti ili zlorabiti ovu veliku većinu da bi rastavio ili dokinuo neka jamstva, sustav jamstava u zemlji. Jer upravo je e, u srcu demokracije ovaj sustav kontrola koja omogućuje donošenje zakona kada su ti e, zakoni u kontradikciji sa poljskim ustavom. I mislim da upravo e, e, ovaj zakon o Ustavnom sudu čini upravo to. On isključuje i paralizira Ustavni sud i ja moram reći da to nije bilo najavljeno u manifestu vaše stranke prije izbora. I evo, vrlo ću precizno reći ne radi se o sastavu ili imenom, imenovanjima gospodine Kamal, niti o kvorum koji ste povećali, niti ništa. Nije niti dvotrećinska većina problem koju ste postavili. Nije čak niti kronološki red predmeta koji je sada uveden kao novi propis. Nego neke zemlje članice, i sami ste to rekli, isto imaju neke od tih propisa, ali oli nitko ih nema sve zajedno na hrpi. Upravo je u tome stvar. Radi se o kombinaciji svih četiri ova elementa koji u svojoj ukupnosti paraliziraju sudove i onemogućuju ih u njihovom radu. Jasno ću vam reći, svakako gospodine Kamal, e, Poljska vlada je ispravila grešku koju je napravila prethodna većina, ali to ne činite, ne ispravljate to time što ćete Ustavni sud paralizirati. I doista mislim e, da vi e, sami iz svog vašeg tona osjećam, iz vašeg glasa osjećam da i vi mislite da postoji problem. I upravo zato ste slijedili savjet gospodina Timmermansa i zatražili mišljenje. To je dobra stvar, znači mišljenje Venecijanske komisije, ali ako smijem reći jednu stvar, bila bi vrlo loša stvar ako Poljsku e, gurnemo prema istoku u drugi sustav. Ja sam jednom, istina je gospodine Kamal, iskoristio, odnosno rekao riječ Putin i znam da gospodin Kačinski nikako ne voli Putina i Rusiju, ne volim ni ja, ja sam njegove crnoj listi, on nije, a ja jesam. Ali s tim politikama, gospodine Kačin ste rekao sam, pomažete gospodinu Putinu jer e, neugodna istina je da Putin ne voli europsko jedinstvo. On zapravo ima tu obsesiju kojom ženi uništiti europsko jedinstvo i ovo što se događa u Poljskoj može mu, može mu pomoći u tome i nemojte zaboraviti, gospođo premijerko, povijest je već dokazala da poljsko jedinstvo i snaga idu ruku u ruku pod ruku sa europskim jedinstvom i snagom i vice versa. I nemam nikakve sumnje, imam puno povjerenje i mislim da nema problema jer postoje poljski građani i poljski narod i znam poljski narod e, koji se e, borio protiv represije za solidarnost, e, za demokraciju, slobodu vjeroispovijesti, vladavinu prava, sve su to učinili. Znadem da poljski narod nikada neće prihvatiti da odustanu od svoje demokracije. I stoga je moja molba vama, gospođo premijerko, Molim vas da ne slušate toliko mene ili nas, ali poslušajte većinu svojih vlastitih građana koji žele da u budućnosti njihova zemlja ostane u zajednici demokracija. Hvala. Za ljevicu predsjednica Cimer, gospođa Cimer. E, e, predsjednice vlade. Hvala vam što ste došli k nama kako biste e, razgovarali s nama i poslušali naša pitanja. Vi ste kao šefica vlade svakako e, obvezni, a imate i pravo e, izvršavati e, ustavnopravne zadaće. To niko ne stavlja u pitanje, već je ovdje rečeno da poštivanje dostojanstva, slobode, slobode i također vladavina prava su temeljni principi Europske unije, ali za to su potrebni neovisni sudovi i neovisni mediji. Upravo to je pitanje koje vama postavljamo. To je pitanje i stoga mislim da je doista dobro što ste se pokazali spremnom e, poslušati mišljenje Venecijanske komisije i svakako ćemo još i dalje raspravljati i stoga to pozdravljamo e, što je komisija pokrenula postupak preispitivanja i tim postupkom preispitivanja, mislim da je to prvi puta da se on, eh, taj eh, postupak primjenjuje, ali ranije nije postojao, dakle ovaj postupak preispitivanja treba biti načelno primijenjen kada god neka zemlja članica ima pitanja ili sumnje i to neovisno o zemljama članicama i neovisno o političkim konstelacijama u zemljama članicama. To treba biti naš način rada Znači stručno i u strukturalnom dijalogu e, međusobno e, razgovarati i međusobno se poštivati ovdje. Ne radi se ovdje o demokratskoj legitimnosti poljske vlade i legitimitetu poljske vlade, nego o e, pravnosti postupanja i sukladnosti sa državom prava. Znači zato želimo voditi ovu raspravu. Problemi na koje želimo ukazati, naravno u Poljskoj nisu pali s neba, E, Neoribularne e, reforme i tržišno radikalne reforme postale su i prije pristupa Europskoj uniji nisu dovele do dobrobiti za sve, e, razočarenje, frustracija i socijalno isključenje bili su ignorirani i tako je mnogo ljudi u Poljskoj i drugim istočnoeuropskim državama nije uspjelo E, raspravljati o dobrobitima Europske unije, pitanjima vrijednosti, demokracije, slobode e, i e, nego su bili uključeni u raspravu o socijalnom rascjepu u državi i zapravo vi s vašom vladom također ne možete reći mi smo tek sada izabrani mi ćemo dokinuti ono što je ranije učinjeno i ranije postojala vlada u kojoj ste vi bili zastupljeni i također, također liberalna vlada u kojoj je, na primjer, bilo pitanje siromaštva i borbe protiv siromaštva nikad nije tematizirano. I zato mislim da to mora biti tako da se u Europskoj uniji ne postoje dvostruki standardi, nego da temeljni pravi ljudska prava trebaju vrijediti za sve. I upravo zato moja molba vama, gospođa premijerko, rekli ste da Poljska želi biti glavni e, zastupnik e, i predstavnik Europske unije. Mi želimo da vi preuzmete tu ulogu, ne želimo mi uvijek biti. Mi želimo upravo da e, sve zemlje koje su pristupile kasnije se uključe u ovaj proces. Mislim, mnogo je toga učinjeno u Europskoj uniji što E, u posljednjim e, godinama i kada želite biti zagovornik Europe razmotrite pitanje migracija na primjer ne može onda Poljska baš reći 400 ove godine to ne može biti molim ne to je jedno od ključnih pitanja a drugo druga molba još zaključno mislim da je još jedna stvar važna Poljska ima opt-out za E, povelju o temeljnim pravima. Ne bi li to bio sada dobar znak, e, doista snažan znak, kada biste vi sada ovu mogućnost riska opt-out e, dokinuli i pristupili povelji o temeljnim pravima? Hvala. Hvala. Za zelene, gospođa Harms. Uvažena predsjednica vlade, vi ste vjerojatno već shvatili današnja rasprava ovdje e, se vrti oko zabrinutosti oko onoga što se događa u Poljskoj, o vladavini prava u Poljskoj, ali iza ove rasprave zasigurno osjećate i zabrinutost oko Europske unije u cijelosti. E, nefunkcioniranje države prava, nepoštivanje države prava značilo bi da u Europskoj uniji se malo toga događa jer zajedničko tržište, cjelokupno europsko zakonodavstvo i jamstvo za temeljne slobode ništa u Europi ne funkcionira i ne, ne funkcionira ako nemamo poštovanja prema e, vladavini prava. Hvala što ste nas još jednom podsjetili na važnost i ulogu poljskog naroda u Europskoj uniji upravo za i po, u postupku postajanja Europske unije u onom kakva je sada i kao e, njemačka europska političarka želim izričito e, se e, izraziti protiv onih riječi koje su izražene u prošlim tjednima u odnosu na odluke vaše vlade. Znači je li bilo uopće ispravno Uh, uključiti Poljsku i druge istočno-europske zemlje u Europsku uniju. To je strašno. Ja sam potpuno drugačijeg mišljenja i točno znam da smo mi Poljsku borbu uh, koju, ja, koju se ja još jako dobro sjećam 1980. Upravo je to vrijeme u mojem životu igralo veliku ulogu i znam da ta borba Poljske za slobodu i demokraciju za Poljsku je bila i veliki dobitak za demokraciju, stabilnost i sigurnost cijele Europske unije i da smo na tome Poljskoj zahvalni, ali upravo zato što to cijenim toliko i što znadem kolika je vrijednost tog trenutka, toliko mi je teško još više predstaviti si da je sve ovo što sam čuo razvojima u Varšavi E, da je to sve istina od kako ste vi preuzeli vladu u Varšavi. to ne od e, bilo koga, nego od građana Poljske koji, nam to e, koji su nam to ispričali. Mislim, ne govorimo o političkim konkurentima. Pozdravljam gospodina Mateuša kliovskog koji je ovdje došao danas, koji također će zastupati vrlo važnu poziciju u daljnjoj raspravi. Dakle, Dame i gospodo, smatram da je, e, da je e, gospodin Verhofstadt e, ispravno opisao probleme oko pravne države. Ne radi se o osobnim odlukama i odlukama o imenovanjima, nego o tome da jedna većinska vlada kreće putem diktature ili diktata i da više ne traži rasprave sa e, oporbom, nego preko noći donosi odluke koje se inače mogu dulje raspravljati. Moj klub je za to da se ovaj mehanizam vladavine prava a koji imamo iz iskustava sa Mađarskom, da se doista iskoristi, da se preispita ali o konsekvencama bismo ipak radije raspravljali na kraju rasprave, a ne kao što su to neki njemački kolege već sada krenuli raspravu o sankcijama. Ono što nas još brine je e, pitanje selektivnog postupanja. Mi smo kao zeleni uvijek bili mišljenja da su nam potrebni instrumenti za preispitivanje e, i jamčenje vladavine prava, jer to je ono što u svojoj srži Europsku uniju drži zajedno, ali ono što nas muči je dojam da interesi se nekada e, štite i stoga bismo mi e, željeli da se rasprava oko Kopenhagenške komisije, savjetodavne komisije za e, Europsku komisiju koja bi išla protiv ove selektivnosti isto također raspravi. Ostali ste bez vremena, molim vas da završite. Hvala. Za EFDD, gospodin Ivac Kijević. Pani premijer, šanovni panjstvo, jako pje... Uvažena premijerko, dame i gospodo, kao prvi zastupnik Europskog eh, parlamenta iz Poljske koji je uzeo riječ na ovoj raspravi. Htio bih naglasiti da bi pitanja koja se tiču Poljske trebalo rješavati u Poljskoj, da ta pitanja trebaju rješavati poljski građani. Uistinu sam razočaran zbog načina na koji je povedena ova rasprava od strane nekih zastupnika. i Sve je to zapravo na vrlo upitnim eh, pravnim temeljima. Kao što ste i vi sami istaknuli, gospođo premijerko. Biće neke koriste od ove rasprave, Italijani, njihov socijalistički premijer, Njemci i Mađari. Sve više poduzimaju neke antievropske mjere. Evropska unija je ugrožena. Mi u Poljskoj imamo vrlo loše iskustvo kada je riječ e, o miješanju unutarnje poslove Poljske izvana. Mi 125 godina nismo imali neovisnost e, nakon što su Rusija, Prusija i Austrija podijelile Poljsku. Nekoliko desetljeća smo e, živjeli pod bratskom pomoći Rusije, a sada nam na bratski način pomaže Europska komisija. No, bilo bi najbolje za Europsku uniju i za Poljsku kada bi se Poljaci bavili svojom vlastitom unutarnjom politikom. Za, frakciju, klub zastupnika nf a gospodin Marosik. Predsjedniče, uvažena premijerko, dame i gospodo, Hvala ti, Jarek. Mislim da govorimo iz iste perspektive. Ja govorim u ime kluba zastupnika ENF, ali isto tako govorim i kao građanin Poljske. Moram e, priznati da me kao Poljaka ne brinu kritike koje stižu izvana. Takve kritike upućene izvana podrazumijevaju da je poljska vlada poduzela nešto što je u e, nacionalnom interesu Poljske i zbog toga se radujem. Ne brine me niti e, pozitivni i negativni stavovi koje čujem u ovome domu jer ne utječu na raspravu u Poljskoj. Mi možemo riješiti e, vlastite unutarnje poslove. E, ono što me brine jest da je uopće došlo do ove rasprave i tu dolazimo do problema u Europi. Ovo je uistinu jedna manifestacija miješanja izvana u unutarnje i suverene poslove države članice. To je bolest koja postoji u Europskoj uniji. E, u ovoj raspravi ne možemo niti razgovarati o pitanjima kao što je demokracija u Poljskoj. Što ova rasprava govori jest da govori mnogo o katastrofalnoj situaciji u kojoj se nalazi Evropska unija kao jedan politički projekt. Evropska unija bježi od vlastitih problema, od pitanja koje nije u stanju riješiti. Kao e, član e, kluba zastupnika Europa naroda i slobode apeliram na ostale zastupnike da otvore oči. Ovaj projekt više nema nikakvu dinamiku e, i se vrtimo u krug. Ono što nam treba jest novi oblik suživota za suverene nezavisne europske države. To je izazov s kojim se trebamo suočiti i to je ono što dugujemo svojim zemljama i biračima. A sada riječ ima nezavisni član Korvin Mike. Kratom, Predsjedniče, ja nisam demokrat i mrzim demokraciju. Demokracija je zlo. Htio bih da shvatite nešto. Poljski demokrati su glasovali za PIS, a želite demokraciju, dobili ste demokraciju. PIS ima većinsku potporu i ta stranka može raditi što želi. No zamislite e, kako je tek bila loša prethodna vlada. Oni su krali, bili su korumpirani. Ja sam izgubio slobodu izražavanja misli dok su oni bili na vlasti. Poljski narod je izabrao stranku Pravo i Pravda zato što su nam oni ponudili nadu, nadu da će se neki ljudi naći iza rešetaka kamo i spadaju. Ja mislim da bi Europsku uniju trebalo razoriti. Za EPP gospodin Zver. Ko smo pred dvema spremali mehanizam za otkrivanje... Uvažena premijerko, kad smo prije dvije godine raspravljali o ovom e, mehanizmu e, državine, e, vladavine prava. Nismo znali da će se ovo dogoditi, ali mislim da se radi o pravom koraku. Znači, radi se o vladavini prava kao temeljnoj europskoj vrijednosti. I primjena novog mehanizma Europske komisije možda bi negdje drugdje istog bila primjerena. Možda i u Sloveniji, možda i više nego u Poljskoj. Naime, Europski sud je utvrdio da posebice u Sloveniji je bilo e, niz e, kršenja ljudskih prava i da e, pravosuđe u Sloveniji ima loš status. I zato ne čudi što je došlo do i političkoj zlouporabe su, sudova. Prethodni premijer i šef opozicije Sedam e, godina se povlačio po sudovima, završio u zatvoru bez ikakvog dokaza i ustavni sud je kasnije odbio sve te optužbe, ali posljedice, političke posljedice su ostale i politička zlouporaba se vidi i u tome da je u prosincu policija u prostoru najveće e, oporbene stranke e, zapljenila, odnosno željela zapljeniti server. Ima niz takvih e, e, događaja na koje nije komisija reagirala, iako smo upućivali na to. I to je upravo e, počinjeno od strane osoba iz prethodnog sustava. Ono što Sloveniji treba je također Poljs, istu pomoć kao i Poljska na putu do pune pravne države. Gospođa Fajon za SED. Zahvaljujem predsjedniče. Uopće nije e, moja namjera e, kritizirati Poljsku ili poljski narod. Naprotiv, u posljednjih 30 godina Poljska je bila nadahnuće milijunima europljana kao e, politička i gospodarska priča o uspjehu i ne i sada je naravno i neotuđiv član Europske unije e, kao rezultat jakih institucija kritičnih medija, ali kad se govori o e, o e, bilo kakvoj prijetnji temeljnim slobodama moramo o tome govoriti. Neki potezi poljske vlade izazivaju zabrinutosti. Ja sam bila novinarka i no zakon o medijima korak je unatrag što se tiče neovisnosti i zato me iznenađuje gospođo primjerko što vi tvrdite nešto drugo iako su na to uputili mnoge medijske organizacije i e, također sljedeći korak, koraci javne i temeljne reforme medijskih e, sustava ugrozit će neovisnost e, medija, a moraju osigurati neovisnost medija. Treba voditi dijalog. Dijalog je nužan za pronalaženje rješenja. Ali također komisija ne smije imati straha upotrebiti mjere za zaštitu države prava i vladavine prava. Bilo gdje da se to dogodi Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji ili bilo gdje drugdje. Za EKR gospodin Legutko. Hvala lijepo. Predsjedniče, gospođo premijerko, želim spomenuti četiri pitanja. Jedno od njih je i jezik. Moram primijetiti da sam zadovoljnom tonom koji vlada ovom raspravom kao i jezičnim formulacijama ton koji je upotrijebila premijerka toliko je uvjerljiv da je čak i gospodin Verhofstadt e, rekao da mu odgovara što me uistinu oduševilo. No isto tako bih htio reći da trebamo zadržati takvu retoriku. Jer ovo što smo mogli primijetiti do sada zapravo je određeni vid verbalne agresije naspram poljske vlade. I to prije nego što je vlada formirana. Mislim da tu možemo govoriti u istinu o jednoj situaciji bez presedana. Retane su neke izjave koje bi su dovele do prekida komunikacije. Ako netko govori o državnom udaru u Poljskoj, onda ili ne znate što govorite ili namjerno izokrećete situaciju. Drugo, predsjedniče. Pročitao sam jedan dokument koji se pojavio prije sastanka kolege povjerenika i moje pitanje je sljedeće. Odakle Europska komisija dobija informacije? Tko vam radi pravnu analizu? Odakle dobivate informacije? Naime, opis činjeničnog stanja uistinu me zaprepastio usprkos informacijama dobivanim od poljske vlade, o tome nema ni riječi u ovom dokumentu. Gdje je to? Jeste li to stavili negdje u ladicu? Odakle ste dobili informacije? Jeste li ih dobili od medija? Kako možete sastaviti dokument na temelju kojih se donose ovakve odluke? Molim vas, morate priznati da vaše informacije nisu točne. Zatim treće pitanje koje bih htio ovdje spomenuti su dvostrika mjerila. To je uistinu istinu eh, jedna velika boljka u Europske unije. Gospodin Pitela, gospođa Hans spomenuli su prosvjede i iskazali su e, svoju solidarnost prosvjednicima. U proteklih osam godina bilo je i većih prosvjeda u Poljskoj, a gospođo Harms, gospodine Pitela, moram priznati da nisam čuo da iskazujete solidarnost sa tim ljudima od kojih su neki čak došli do Strasbura ili do Brisela, neki su došli u Europski parlament, jeste li tada istupili i obratili se tim prosvjednicima koji su vam možda htjeli reći nešto uistinu važno. Dame i gospodo, u proteklih osam godina u Poljskoj, a mislim da je ovo uistinu ključan podatak, u proteklih osam godina u Poljskoj imali smo jednostran, državu u kojoj je vladala jedna stranka. Dakle, bila je jedna politička stranka koja je praktički bila prisutna i upravljala svim e, institucijama. A sada odjednom čujemo informaciju da da to nije osobne prirode, da je moja e, stranka e, odabrala 14 e, ustavnih sudaca, mislim da bi došlo do nemira u ovoj vječnici, a sada čujem da to uopće nije problem. I što se događalo kada su, kada je javna radiotelevizijska kuća davala otkaze novinarima i to masovne otkaze. Svi su dobili otkaze. A što se ovdje dogodilo kao reakcija na to? Ništa, tišina. Evo to su ta dvostruka mjerila o kojima govorim i koja nažalost pokazuju da u Europskoj uniji postoje neke države koje su jednakije od drugih, isto tako postoje neke političke stranke koje su jednakije od drugih. Ako nastavimo ići tim putem, dogodit će se to da nećemo mi biti žrtve toga nego Europska unija. Ove mjere koje su poduzete su antievropske. I na kraju želim još nešto reći o prekoračenju ovlasti. Predsjedniče, povjereniče, mislim da ste svjesni činjenice da ovaj instrument e, koji ste upotrijebili da je on istinu sumnjive prirode. Pravne službe e, su to dovele u pitanje, to nije to učvrsto utemeljeno na osnivačkim ugovorima i zapravo je pravno gledano vrlo klimavo. Zastupnici Europskog parlamenta pripremaju jedan prijedlog rezolucije. Koliko shvaćam, komisija pokušava doći do podataka, dakle rezolucija je sastavljena prije nego što je komisija analizirala činjenice. Dakle, što će vam činjenica ako e, možete sastaviti tekst rezolucije bez njih? Kao što ste i sami, i sami kazali, ne radi se o tome da ste vi prekoračili ovlasti. Naime, Europska komisija neće diktirati e, kolika je većina potrebna u Poljskom ustavnom sudu. Ono što ste vi ovima pokazali jest da ste spremni na presedan. Vi želite da Europska komisija dobije te ovlasti koje nema i želite iskoristiti ovu situaciju kako biste u buduće mogli nezakonito djelovati, a to je uistinu loše. Za liberale, gospođa Hvala predsjedniče, pozdravljam eh, premijerku, pozdravljam isto tako eh, sve one koji podržavaju eh, i koji su protiv. Dakle, to pokazuje da je ovo prostor za raspravu, ne radi se o miješanju u unutarnje poslove neke zemlje, nego se radi o tome da želimo podržati temeljne vrijednosti na kojima počiva Europska unija. E, poljska vlada, e, zahvaljujući većini glasova koju je dobila, ima odgovornost da maksimizira prostor za oporbu i kritike, a ne da smanji taj prostor. Dakle, mora se osnažiti mehanizmi demokratske kontrole, a ne ne treba ih se slabiti. Ja sam e, pažljivo slušala vaš govor, premijerko, međutim moram priznati da mi se ne čini dobro ako predsjednik vaše stranke uzima gospodina Orbana kao uzor, a on pak uzima gospodina Putina kao svoj uzor. Dakle, čini mi se da je da tu postoje neke optužbe e, zašto Poljska, zašto ne Mađarska, dakle to što se tiče mjera komisije i zašto se niko ne pita što je sa izvanrednim stanjem koje je uvedeno u Francuskoj. Ova rasprava ukazuje na to da nam treba jedan sve evropski mehanizam koji se temelji na objektivnim i transparentnim kriterijima kako bi se mogla ocijeniti situacija u svim državama članicama, ali isto vrijedi i za europske institucije. Vidim da se gospodin Timmermans smješka, budući da znamo da mi ovdje radimo na takvom jednom mehanizmu i bilo bi mi uistinu drago, gospodine Timmermans, gospodine Kondarska, da bi vijeće komisija prihvatili poziv Europskog parlamenta i kako bi izradili takav jedan sveevropski mehanizam kontrole. Za Ujedinjenu ljevicu, gospođa Spinelli. la Slažem se sa zabrinutošću koju izražavaju brojne kolege. Neonacionalizam vaše vlade, gospođa Svidlo, i mjere koje prema brojnim bojacima ograničavaju slobodu ustavnog suda i medija su u suprotnosti sa europskim projektom. No, želim podsjetiti na sljedeće. Ako je Poljska odabrala vladu koja toliko snažno kritizira Europsku uniju, to je zato što je e, sama Europska unija svojim mjerama štednje stvorila velike nejednakosti u toj zemlji i socijalne probleme koje je samo desnica prepoznala. I socijalna pravda je europsko pravo. I na kraju pozivam e, da se ne koriste dvostruka mjerila u Mađarskoj, Poljskoj ili jučer u Italiji. Prema vladama treba nastupiti na jednak, jednak način. Poljska ne smije platiti višu cijenu samo zato što stranka na vlasti je članica jedne slabije skupine pučana. Hvala. Za zelene, gospođa za Argentini. Hvala. Ne smije biti sumnje u sljedeće. Zelene brine izmjena u Poljskoj za koju smatramo da je nedemokratska. No, pred nizozemskim ministrom vanjskih poslova želim također ukazati na ono što nam je potrebno, odnosno uzajemno povjerenje, kao što je rekao gospodin Timmermans. Sjeverni tok, e, odnosno e, plinovod od Rusije do Njemačke je nešto što se sada zanemaruje. a to je pitanje za koje se kaže da je stvar samorazumljive politike. No, ono što je nizozemski premijer pogrešio činiti je da se nije distancirao od takvih izjava koje je dao. On je odbio doći ovamo pred nas i pojasniti svoje izjave. Zemlje središnje i istočne Europe to ne cijene i smatraju da je neprikladno da se nizozemska vlada nije angažirala po tom važnom pitanju. Trebamo poduzeti mjere i trebamo izvući poduke iz ove sadašnje situacije u Europi i to je jedini ključ uspjeha ako prepoznamo ono što misle drugi i da osiguramo dijalog. Gospodin Mahu FDD-a. Dame a panove, čelime Hvala. Dame i gospodo, situacija s kojom se suočavamo doista je skandalozna. Europska unija poduzima mjere protiv Poljske s namjerom da se oduzme toj zemlji pravo glasa. No, što je Poljska učinila? Poljska je odlučila da Ustavni sud treba donositi svoje odluke dvotrećinskom većinom. Sve što Poljska čini je ono što je već učinjeno u drugim zemljama članicama. Ovo je samo dimna zavjesa. Europsku komisiju zapravo uznemirava to što je pobjednička stranka protivna Europskoj uniji u svojem sadašnjem obliku. Ne dopušta da je se diktira u, na njezinom terenu. To je ono o čemu se radi i to je zapravo skandalozno upletanje u, u poslove jedne suverene zemlje. 1963. John F. Kennedy je u Berlinu rekao po, u Berlinu pod opsadom ja sam Berlinac, ich bin ein Berliner. I mislim da mi sada trebamo stati uz bok Poljske i kao slobodnom građanima dopustite mi da kažem na poljskom ja sam Poljak. Gospodin Schaffhauser. Gospođo premijerko, uvaženi kolege. Gospodin Šulc je spomenuo državni udar i čak navodnu putinizaciju poljske politike. Teške riječi. Da, PIS je jedna populistička stranka, napad na ovu Poljsku jest napad na demokraciju i narod koji se opredijelio za suverenitet, slobodu i neovisnost u solidarnosti. Narodi koji još vjeruju u kršćanske korijene humanizma, a taj humanizam nije stvaranje novog europskog poretka. Da, Poljaci su narod koji su pokazali da svoj otpor, da Poljska i njezin narod pokazuju otpor zato što su konzervativni, zato što se drže starih i e, vrijednosti obitelj koja je sastavljena od oca i majke. Oni vjeruju u pravo E, vjeruju u katolicizam i nije, to nije liberalna država koja, u kojoj e, društvo kontroliraju financije i mediji. Uvaženi kolege, ovaj evropski sustav ne funkcionira. Ta demokracija zapravo je diktatura koja zahtjeva od ljudi da ponovno glasuju ako kažu ne na neki ugovor troškovi države e, upravo su je taj europski sustav Poljska, Mađarska, Slovačka, Češka, e, to su sve e, zemlje e, koje se sada pružaju otpor toj diktaturi, koje su spremne da napad, koja želi napasti sve vlade koje ne rade za neke strane sile. Ja sam iz Alzasa i moram priznati da isto tako pružamo otpor njemačkoj aroganciji. Mi francuzi koji smo dono, domoljubi zajedno sa Poljacima ne dopuštamo da Njemačka donosi odluke o migracijama u eurozoni isto tako sukladnosti demokracije kriterijima novog eh, europskog rajha. Tražimo do ove skupštine da se vrati zdravom razumu. Da, Poljsku se napada zato eh, što eh, govore o jednom socijalnom konzervativizmu. Ovo je tek početak, vjerujte mi Revolt naroda je tek e, krenuo i dobit ćete ono što ste zaslužili, njihovu kritiku. Hvala. Moram još jednom ponoviti, dame i gospodo, na tribinama da u našem poslovniku vrlo strogo zabranjeno bilo kakvo miješanje u raspravu, e, naročito odobravanje ili neodobravanje iskazivati. Mi vas e, do, e, smo vas dočekali kao goste, ali u Poljskom parlamentu ne biste pet minuta ostali na tribinama sa ovakvim ponašanjem. Dakle, molim vas da se suzdržite, a sada riječ ima zastupnik Šoprad. Gospođo premijerko, predsjedniče, dragi kolege, kada čujem gospođu Harms ili gospodina Verhofštata, pomislim pa nema Poljska problema s vladavinom prava i demokracijom, nego taj problem imaju evropske institucije. Kada čujem riječi Evropske komisije, kada čujem kako govore o problemima vezano uz situaciju u Poljskoj. Meni se čini da ta Europska komisija ima problema sa utvrđivanjem činjenica. Jesu li vidjeli kako, se, e, kako je izgledala situacija u Poljskoj prije nego što je PIS došao na vlast? Kako je izgledao sastav Ustavnog suda prije nego što su e, organizirani ovi izbori? Mislite li da bi poljski narod koji se toliko borio za slobodu pristao da na taj način žrtvuje? Nedavno sam pročitao intervju sa jednim poljskim politologom, gospodinom Kazinskim, E, koji inače nije blizak ovoj stranci PIS i on sam je ustvrdio da nema nikakvih fašističkih stremljenja u Poljskoj. Želim samo podsjetiti da u mojoj zemlji Franski e, članovi Ustavnog vijeća e, izravno kao i oni koji su u vijeću audiovizualnih medija, da ih imenuje predsjednik senat nacionalne skupštine. To bi se moglo smatrati isto tako miješanjem te vlasti. Čini mi se da komisija koristi lažne, e, lažne izgovore da bi destabilizirala jednu demokratski izabranu vladu. Ja govorim ovdje kao e, Poljak, odnosno e, stojim uz Poljake i govornik je prekinut. Szanowna pani premier, szanowni państwo. Polska jest naszym wspólnym dobrem dobrem Gospođo dame i gospodo, Poljska je nešto što je svima nama Poljacima zajedničko. Mi smo ponosni na svoju zemlju, ponosni smo na poljski narod. Također smo ponosni na sve Poljake, neovisno o tome kakvi su njihovi stavovi o Europskoj uniji. I žao nam je što se sada raspravlja o Poljskoj i Europskoj uniji. Ovo prvi put da se to događa i nadam se i posljednji. Premijerka je svjesna činjenica da mi nismo pokrenuli ovu raspravu, niti smo je željeli. Neovisno o ishodu rasprave, ona će utjecati na položaj Poljske na međunarodnoj sceni. Mi prepoznajemo činjenicu da ste vi e, dobili demokratske izbore u Poljskoj. Mi isto tako prepoznajemo vaše pravo da e, provedete neke promjene sukladno vašem političkom programu. Međutim, ukoliko smatrate da pobjednik može podnijeti sve, to bi značilo da taj pobjednik neće samo preuzeti kontrolu nad institucijama, nego da će preuzeti i odgovornost za promjene koje mogu imati posljedice na vladavinu prava. Pobjednik također mora prihvatiti odgovornost za imidž Poljske u Europi, ali i izvan nje. To također podrazumijeva preuzimanje odgovornosti i tijekom ove rasprave. Poljska zaslužuje više i uistinu nam je žao da je do ovoga došlo. Hvala. Hvala vam lijepa. U ime socijaldemokrata riječ ima gospodin Weidenholzer. Gospodin Weidenholzer, upalite mikrofon. Da, mikrofon je svjetljiv, ali nije se upalio. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Uvažena gospođo predsjednice vlade, ja pozdravljam ovu današnju raspravu. To što ju imamo, što se vrlo pravovremeno vodi i što se vodi objektivno i činjenično. Ne radi se u, naprijed e, osuđivanje Poljske, ne želimo e, takav postupak prema Poljskoj. Poljska je važna zemlja koja je ostavila svoj trag na povijesti. Poljaci su isto tako dali veoma važan doprinos e, za pobjedu socijalizma. Zbog svega toga nije nevažno što se u Poljskoj događa. Mi poštujemo izbor Poljaka, ali zabrinuti smo kada su prve mjere nove vlade takve da dovode do zabrinutosti u velikom dijelu stanovništva. Promjena vlasti je temeljno načelo demokracije, ali pravila se ne bi trebala promijeniti tako da u budućnosti to više nije moguće napraviti. A to je ono čega se boje mnogi ljudi u Poljskoj. Mjere vlade na području pravosuđa i medija su sada i potaknuli te bojazni. A poštivanje nad onima koji su uh, u slabijem položaju, nad manjima su isto tako, su isto tako važno načelo i tu isto tako imamo određene žalbe. Poljska nam je podarila solidarnost i ja želim posjetiti da je to vrlo važna vrijednost. Važno je da ovdje imamo ovu raspravu, da razjasnimo stanje i da imamo priliku riješiti nesporazume. Rasprava bi trebala biti otvorena, pravedna. E, mi želimo zahvaliti Poljskoj, ali i Europi. Hvala vam. U ime ECR-a gospodine Henkel ima sada riječ. Kao prvo, gospođo predsjednica vlade, moje poštovanje je zbog toga što ste se ovdje osobno pojavili na ovoj djelomično grotesknoj inkviziciji. Gospodin Weidenholzer, vi ste sada s pravom ukazali na to da ne želimo unaprijed osuditi Poljsku. Ali onda moram upitati predsjednika ovog doma što on što je onda to kada on kaže da je poljska demokracija prema putinskoj teoriji? Zar nije to unaprijed jedna optužba. Gospodine Šulc, ja sam već više puta u životu e, nešto e, rekao, izlanuo se i uvijek sam se ispričao kada sam to napravio. Ne mislite li da je danas prava prilike, pravi trenutak da se za to ispričate? Moje dame i gospodo, gospodin Golutke je naglasio to da ne bismo trebali imati dvostruka mjerila. Ja se slažem s time i ja vam želim dati još nekoliko primjera za dvostruka pravila. Mislim da bi komisija, umjesto da se bavi s Poljskom, se trebala baviti s kršenjima vladavine prava u europskim institucijama ili velikih država. Evo vam tri primjera. Najveća kršenja ugovora Maastrichta od strane Eurogrupe primjerice ili otkup e, loših vrijednosnih papira e, suprotno pravilima od strane Europske središnje banke ili kršenje e, Dublinskog sporazuma od strane kancelarke Angle Merkel i zašto se komisija zanima za Polski ustavni sud, ali ne za to da tri bivša suca Njemačkog ustavnog suda da smatraju da je njemačka politika u izbjeglicama suprotna njemačkom ustavu. A što se tiče medijske politike u Poljskoj, gospodine Utengeru, možda bi se trebali razjasniti zašto njemačka radiotelevizija koja prisilno uzima pristojbe je mjesecima na jako pozitivan način izvještavala o valovima izbjeglica i danima uopće nije izvještavala javnost o napadima od strane E, sjevernoafrikanaca na žene u Kelnu. Dame i gospodo, Njemci zaslužuju više nego samim, samim sebima Poljacima to što je pao Berlinski zid. Imali smo solidarnošć. Kao prvo su njemački političari htjeli promijeniti svjetsku klimu, zatim euro, tri puta Grčku, žele spasiti sve izbjeglice na svijetu, a sada žele još i spasiti poljsku demokraciju. Dame i gospodo, kada jedan, ako jedan narod ne treba dodatne lekcije za slobodu i demokraciju, onda je to poljski narod. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. U ime liberala riječ ima gospođa Wikström ja vill vara tydlig med om vi... Hvala. Ja želim govoriti vrlo jasno i reći da ako danas kritiziramo situaciju u Poljskoj, da moramo također naglasiti da uvijek moramo međusobno moći otvoreno razgovarati međusobno, a istovremeno možemo ostati prijatelji. Poljska je vrlo važna zemlja u Europi. treba štititi temeljna ljudska prava u svim europskim zemljama, bez obzira kakva im je vlada na čelu. Povjereniče Timmermans, e, bilo bi licemjerno kada e, bismo zanemarili što se događa u Mađarskoj gdje se događa nešto slično. Sasvim je e, normalno da Europska komisija ispituje situaciju u baš svakoj europskoj zemlji po pitanju ljudskih prava i pravne države. Gospođo predsjednice vlade, nastavite li ići putem kojim ste krenuli, postoji opasnost da ćete početi podrivati temeljna prava u vašoj zemlji a i u drugim zemljama. Ne želimo da dođe do domino efekta pa da temeljna prava nestaju od zemlje do zemlje. Moramo se svi dići na noge i zaštititi naše vrijednosti i načela. To je temelj ovog ogromnog europskog projekta i to ćemo ostaviti budućim generacijama. Hvala gospođo Vikstrom, gospodin Lajarik. Hvala lijepo. Ako sam dobro shvatio objašnjenja koje smo čuli, demokraciju smanjujemo kako bismo ojačali. Poljska traži da joj se izuzme iz poveljne o temeljnim pravima u ime poboljšanja prava. Još jedna primjedba. Što možemo reći koliko vrijedi današnja rasprava? Europske su institucije odlučile dati 3 milijarde eura Turskoj gospodina Erdoana gdje se također krše ljudska prava. I sada vidimo da je Europa tržišta zamijenila Europu temeljnih prava i slobode medija. Davno sam već tražio da se osnuje Europski observatorij koji će bdjeti nad slobodom medija u svim europskim državama. Još uvijek nije prekasno da se to učini mogli bismo isti observatorij napraviti i za promatranje situacije s pravosuđem i osnovnim pravima u svim europskim državama. Sada gospodin Tjeri Gospođo predsjednice vlade, ja govorim kao predsjednik klupa zastupnika FA u e, ovom parlamentu. 80 tisuća ljudi i reklo da su iz Šljonska, prije svega nekoliko dana Irži Obrnik je tražio da više od 140 tisuća ljudi dobije priznanje kao šlezijske etničke manjine i e, njima se prijetilo, čak im se prijetilo da ih se smakne. Dakle, Ziležani nisu čak dio nacionalnih manjina i, i njihov se jezik ne priznaje. To je zaista alarmantna situacija. Jesmo li mi sada svjedoci ponovnog i jačanja loših odnosa prema nacionalnim manjinama u Poljskoj. To bi bilo zaista problematično. Hvala. Sada gospodin Ber. Nakon Viktora Orbana, vi ste, gospođo predsjednice vlade, danas došli ovamo kako biste odgovarali na optužbe koje e, na vam daju eurokrati. Zapravo, vas se optužuje da ste došli na vlast i provodite program nakon demokratskih izbora. Taj program ima za cilj da se zaštite Poljaci od ludih odluka koji su eurokrati donijeli po pitanju migracija. Vi ste se odlučili pomagati poljskim obiteljima tako što ćete izdvojiti 500 zlota po djetetu. Nakon što se komisija okomila na vas, ja sam vam se htio zahvaliti jer e, pokazujete da je jedna drugačija Europa moguća. Europa suverenih naroda koji su slobodni i koji odbijaju da budu ono što nisu. Oni žele biti ono što jesu. Vi zajedno sa vašim susjedima, Česima i Mađarima pokazujete da Europa može biti nešto drugo. Dakle, živjela Poljska, živjela Mađarska i živjele slobodne narodi našeg starog kontinenta.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 ste e, rekli ove vrlo ljubazne riječi podrške ili zabrinutosti. Svi vi dijelite jedno, a to je zabrinutost i briga za Europsku uniju i to kako će ona izgledati u budućnosti. Poljska želi biti stabilna. Poljska ne želi da e, Europu potresaju različite krize. Poljska nije izvor takvih kriza. Poljska e, želi aktivno sudjelovati u oblikovanju europskih politika, onih politika koje će nas spriječiti da u budućnosti prolazimo kroz takve probleme. Hvala na svim riječima podrške, hvala i za kritike. Hvala na podršci koji se izrazili moje zemlji i našoj vladi. Za nas je to značajno Došla sam ovdje kako bih s vama podijelila određene informacije i koristim ovu priliku da s vama razgovaram kako bih vam dala više pojedinosti iz dva područja. Dio toga vas brine, a to je pitanje Ustavnog suda i pitanje vezano za novi zakon o medijima. Očekivala sam da ćete mi postaviti detaljnija pitanja u ta dva područja, međutim niste mi postavili puno pitanja. Pa sam zapravo došla do zaključka da problema nema, te da nema razloga da mi postavite detaljnija pitanja. Ovakva jedna e, diskusija je zapravo problem s kojim se moram nositi moram se nositi ja osobno. Ne slažem se da Europska komisija primjenjuje odluku na Poljsku koju je donijela. Drago mi je bilo da smo imali ovu razmjenu mišljenja i rado ću s vama razmjenjivati gledišta u interesu Europske unije i svih nas. Dobro je da europske institucije dobro funkcioniraju i to što najbolje mogu i možda ćemo moći govoriti više o pojedinim ovlastima koje imamo. Ponovit ću sada nekoliko bitnih činjenica koje su vam možda promakle za vrijeme moje uvodne izjave. Mislim da Poljska nije zaslužila da je promatra Europska komisija. Zašto? Zato što se u Poljskoj ne krše ljudska prava, pravna država također e, i dalje funkcionira. A ono što mi radimo u Poljskoj u potpunosti je u skladu s poljskim zakonima i europskim temeljnim ugovorima. Mi smo slobodna, e, suverena država i slobodan narod. U poljskom sejmu gosti koji dođu u naš parlament mogu izraziti podršku ili neslaganje s onim što se događa. To jest tradicija našeg parlamenta. I dakle, svi mogu slobodno izraziti osjećaje i mišljenja. Mi zaista držimo do naše slobode. Platili smo veliku cijenu da bismo je postigli i sve ćemo učiniti kako bismo je branili. Povijest nas je naučila da poljske probleme moramo rješavati u Poljskoj. Znamo da treće strane kada su god željele rješavati naše probleme, da je to uvijek bilo katastrofalno po nas. I ja e, ne nijećem ovdje da među nama postoji neslaganje ali nesnaganje je potka demokratske debate. Međutim, to je mjesto, pravo mjesto, poljski parlament. Za takvu vrstu rasprave želim reći. I dokaz tomu jeste da je Poljska demokratska zemlja. A sada u našem parlamentu poljski građani mogu izraziti nezadovoljstvo radom parlamenta. Mnogi su prosvjedi u tom smislu organizirani. Poljska je demokratska zemlja. Ja sam ovdje došla kao predsjednica vlade demokratske zemlje. Zaista, jako sam zabrinuta. Želim da razvijemo model rada u Europi za budućnost koji će izbjeći da dolazi do ovakvih rasprava koje su sasvim besmislene. Došla sam međutim u ovaj parlament iz jednog drugog razloga. A taj razlog je zaista dubok osjećaj odgovornosti koji imam. I osjećaj odgovornosti ne samo za ono što se događa u Poljskoj, već i ono što se događa u Europi. Mislim pritom na migracije. Migracija jest veliki problem i vi to vrlo dobro znate. Poljska je do sada već primila oko milijun ljudi iz Ukrajine. Nitko im nije htio pomoći. Mi jesmo i oni su sada u Poljskoj. Moramo i o tome razgovarati. Poljska je vlada spremna za raspravu o migraciji o migracijama. Naša zemlja je pravna država i e, prema tome mi ćemo razgovarati o sadašnje uspostavljenim, sada uspostavljenim mehanizmima o migraciji u Europskoj uniji. Možemo li se mi nositi s problemom migracije? To je odgovor koji moramo dati svi mi. I to naročito ovdje u Europskom parlamentu, jer upravo to sada od nas i od vas očekuju evropski građani. To je zaista vrlo važan cilj, važan izazov koji leži pred nama. Ne želim da Poljaci postanu euroskeptici. Ne želim da Poljaci budu kritični prema Europi. Prema tome ne smijemo štediti truda da od Europe stvorimo zajednicu suverenih država kojima se dobro upravlja. Poljska vlada neće odustati od e, programa koji nam je povjeren kao rezultat slobodnih izbora koji su se nedavno održali. Nas su izabrali, pobijedili smo na izborima zato što su tako odlučili poljski građani. A sada ćemo nastaviti provedbom našeg programa. To od nas žele naši birači. Poljaci smatraju da e, je bilo mnogo nepravde, a mi želimo da Poljska bude zemlja jednakih mogućnosti. Za nas, Poljake, vrlo je važno da mjerimo uspjeh e, nas e, mjerilima koje se primjenjuju za najuspješnije države u Europi. Mi smo mlada članica Europske unije. Ušli smo u Europsku uniju noseći uz nas svu našu povijest. Ali istovremeno ušli smo u Europsku uniju s velikom nadom. To je za nas bilo čudo i san za nas je Europa predstavljala model jednakosti i pravednosti. I mi želimo biti model jednakosti i pravednosti. Još uvijek moramo premostiti neke prepreke i nije lako, ali premostit ćemo ih. Ono što je sada potrebno Poljskoj jest da radi kako bi se naša država poboljšala. Predsjednik Kačinski koji je tragično poginuo rekao je da Poljska mora biti i država za slabe. Pokojni papa Ivan Pavao II je rekao nikada se nemojte bojati. Prema tome, dame i gospodo, nemojte se nikada bojati nemojmo se bojati, stvorimo jednu novu Europu koja će biti jednaka za sve, kako bi svi Europljani imali osjećaj da su jednaki i da se prema njima tako i ponaša. Poljska nije zaslužila da ju se sada kritizira. Podsjećam vas, morali smo izmijeniti prethodni zakon o Ustavnom sudu. Zato što je prethodna vlada bila odlučila ubrzati rad na e, izmjenama Ustavnog suda. Prvi prijedlog zakona predstavljen je 2012. godine, međutim tri se godine ništa nije događalo. I e, Ustavni je sud odlučio o tim e, promjenama mi e, smo sugerirali da oporba ima većinu na Ustavnom sudu. Što se pak medija tiče, mi gradimo naše medije na istim načelima kao i u primjerice Italiji. Ne radimo ništa što vi već ranije niste učinili. Govorim o mnogim važnim stvarima, međutim ponovit ću imamo zaista ozbiljan problem s ovakvom raspravom. Novi okvir što ga je predstavila Europska komisija naišao je na kritike. Kritizirao ga je tadašnji predsjednik vlade gospodin Tusk. I mišljenje koje je dano, a koji su potkrijepili mišljenja poljskih pravnih stručnjaka. Dakle, smatralo se da jednostavno taj novi okvir Poljskoj nije bio prihvatljiv. Problem postoji i taj se problem mora riješiti. Imam danas osjećaj nepravde da smo mi podvrnuti tom eksperimentu. Međutim, dužnost mi je prema Poljskoj državi, a imam čast da budem na čelu Poljske vlade, ali također odgovorna sam i prema Europskoj komisiji. I e, bio mi je dakle zadatak da dođem ovdje i da vam objasnim kakva je situacija u Poljskoj i što se tamo događa. Međutim, potrebno je da europske institucije zato imaju i autoritet. Hvala. Nalazimo sada na završni krug koji će imati po jednu minutu za govor. Ne, ne. Das ist zunächst Kao prvo zastupnik Mike. Zahvaljujem predsjedniče. S zadovoljstvom mogu napomenuti da je gospodin Zalas Pols rekao da nema drugog carstva, no carstva zakona. Čak i gospodin Timmermans je rekao da se danas tako treba ponašati. I to je s pravom ili imamo vladavinu prava ili demokraciju jer e, zakon želi jednu stvar, a većina često želi drugu, A tada treba izabrati između te dvije stvari. Već sam sto puta rekao, tako i ovdje, u Poljskoj imamo lijep primjer toga da kada netko kaže da promjene na sudu nisu bile u skladu sa zakonom, vladajuća par stranka kaže pa što, mi smo izabrani, a drugi nisu. Ja sam za vladavinu prava i neovisnu vlast, no tijekom prethodne vlade Poljskoj predsjednik e, suda pisao je predsjedniku pitajući ga da li je nešto ustavno ili nije. Dakle, za vladavinu prava kako bi prevagnula u, u Poljskoj je bilo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 Ako pogledamo situaciju u Poljskoj, mislim da zapravo ovo nije pravo mjesto za to učiniti. Tim stvarima ćemo se baviti u Poljskoj i kroz Poljski ustav. Dakle, najbolje se svi primirimo, budemo malo više optimistični i vjerujemo više Europi. i druge neke velike sile su došle, otišle, Rimljani, Sovjetski savez i otišli su. Čak i ako Europska unija jednom postane povijest, Europa će i dalje biti ovdje. Tu imamo desetke nacija koje sve žele jednu te istu stvar, slobodu, pravdu. Dakle, napustimo stoga ovu raspravu, razmišljamo radija o Europi. Ako vam je stalo do uspjeha Europe, razmislimo e, na kako se ne uplitati u države, poduzeća, obitelji i u to što oni rade. Ne upličimo se u ono što ljudi rade. Neka svi slobodno žive onako kako žele. Neka Europa bude slobodna. Hvala. Ako mi dopustite, vidim da još mi nije isteklo vrijeme. Vrlo sam zadovoljan što je ova rasprava eh, dovela do jednog zdravorazumskog razmišljanja u ovom domu. Mm, do sada smo bili izolirani od stvarnosti koju vidimo kako u Europi, tako u državama članicama iz koje dolazimo. Tako da zdravi razum ponovno trebao prevagnuti, a tada će se ova rasprava baviti konkretnim problemima s kojima se Europa suočava. I tada ćemo svi u Europi biti sretni. Zahvaljujem zastupnik Ivaškijević u ime FDDA. Gospođo premijerko, dame i gospodo, situacija u Poljskoj je normalna. I to kažem kao predstavnik opozicije. Parlamentarna demokracija funkcionira i potvrdit ću ono što su dva prethodna govornika rekla. Današnja rasprava zapravo se bavi granicama nadležnosti Europske komisije i europskih institucija jer te granice se neprestano pomiču, e, dodaju se nove ovlasti bez ikakvog opravdanja i utemeljenja u europskom pravu. Europska komisija pokušava biti nadvlada, šef svih šefova, nadzornik nacionalnih vlada. Moramo jasno reći da ne postoji nikakav sporazum koji uključuje njihovo uplitanje u interna pitanja suverenih država i nacija dobar savjet eh, njemačkih i belgijskih političara je da se eh, svak bavi svojim problemima, oni se bave imigrantima, imamo imigrante koji uništavaju kulturu, zloupotrebljavaju žene, gospodarsku krizu. I gospođo premijerko, želim vam čestitati na današnjem govoru. Duboko sam uvjeren da je budućnost Poljske isključivo i samo u rukama Poljaka. Sve najbolje. Zahvaljujem ime zastupnica Harms. Gospođo predsjednica vlade, ja sam u zimi 2013. 2014. godine sam isnogova bila na trgu Majdan u Kijevu, među ostalim i mnogi kolege iz vaše stranke. I ti kolege su se jako zalagali za vladavinu prava, za put Ukrajine prema zapadu i u svakom slučaju protiv e, autoritativnog utjecaja Kremlja i Putina koji bi vratio državu natrag. I to ne samo u Ukrajini, već i u cijeloj Europskoj uniji. I ono što me doista zabolilo u vašem govoru u ovoj raspravi je taj da ste vi u trenucima rasprave zapljeskali onim kolegama koji očito rade s ciljem da se razruši Europska unija i koji u tu svrhu, koji u tu svrhu financira Putin. Trebali biste se zapitati u kojem se savezništvu nalazite i o tome treba raspraviti i u Poljskoj. Općenito u našoj raspravi želim reći da smatram da smo ovdje opet dosegli točku u kojoj trebamo razumjeti da imamo neugodna razilaženja oko norma vladavina prava, oko demokratskih pravila, oko stvari koje nisu na jednak način pretočeni u nacionalne politike. I to je nešto što moramo i raspraviti, to hitno. Jer iz ove rasprave o prava u Poljskoj se odvija i ta rasprava što nas to drži zajedno. Zašto ne uspijamo više pozitivno definirati što to čini naš europski identitet? Zašto osobe i države nakon izbora se odmiču od toga. To je ono što Europska unija treba učiniti po pitanju Poljske. Zato što sam dobro uspjela upoznati civilno društvo, imam svo povjerenje u poljsko društvo, da to društvo to neće uspjeti dopustiti da se opet autoritativno vlada tom državom. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Zimer, u ime kluba zastupnika GUE. Poštovana predsjednica vlade, cijelo vrijeme razmišljam o tome zašto imam dojam da se ne govori baš onome o čemu bismo trebali govoriti, da se stvari ne nazivaju pravim imenom. Slično kao i Rebeku Harms i mene je to jako iritiralo da upravo pri izjavama gdje se radi o e, situacijama u Europskoj uniji, u, kada se radi o izjavama da Europu treba uništiti i tako dalje, da ste vi otvoreno tu nešto sugerirali, da ste nešto učinili što nije u skladu s vašim prijašnjim izjavom. Vi ste rekli da ste europljanka, da je vaša stranka eh, isto tako je orijentirana, da želite u tome predvoditi, ali ne valjda u tome što se opet sada vraćamo na nacionalno. Ono što nam je potrebno u Europskoj uniji je doista ispravak, to je temeljita reforma. Ono što nam treba je to da na temelju eh, temeljnih prava se Europa ponovno okupi, da građani i građanke u državama shvate da je Europska unija dodatna vrijednost, nešto za što se žele boriti, zato što to predstavlja upravo alternativu nacionalnim sukobima i povratku ratova i konflikata kakvih smo imali u prošlosti. Da svi imamo mogućnost živjeti u dostojanstvu. I zbog toga sam ja se nadala da ćemo dobiti signal od vas da ste vi svjesno da vi svjesno znate to da Poljska predstavlja most između zapadne i istočne Europe. Jedan dio zastupnika ovdje jako dobro zna za probleme u zemljama istočne i e, srednjo-južne Europe. Mi znamo da tu treba dosta toga napraviti, ali to bi baš trebala biti vaša funkcija i to je moja molba. Nemojte se povući, nemojte pljeskati tim E, gospodinima, to je kriva odluka i to neće dati dodatnu vrijednost Poljskoj. Hvala ime liberala gospodin Verhofstadt. Žel bih reći premijerki da vam se doista divim. Jer svega tek nekoliko mjeseci znate sve trikove. Primjerice kažete ovdje sam da odgovorim vaša pitanja, ali nitko nije imao pitanja. Ja mislim, kao i komisija, da smo lijepo pisali u čemu je problem koji je problem u ovim promjenama na Ustavnom sudu. No objasnit ću još jednom, možda prijedlog nije na poljski bio dobar. Sistem je jednostavan, imenovali ste tri, odnosno ukupno pet novih, sudova, novih sudaca za Ustavni sud. A tri od njih prema novim pravilima koje ste, koja ste napravili, dali ste im pravo veta. tri člana vaše stranke sada mogu blokirati bilo koju odluku Ustavnog suda na temelju novih pravila koje ste sastavili. To se dogodilo i vi smatrate da je to sasvim normalno da se tako nešto događa. A jedni argument za to je, kao što je gospodin Legutko rekao, platforma je griješila. Da, istina je da je platforma griješila, ali vi kada ste izabrali, izabrani ste, pobjedili ste da biste bili bolji od platforme, a ne da činite iste greške kao i platforma. I to je demokracija. A vi radite upravo istu stvar, kao što je gospodin Legutko rekao. Oni su radili stvari koje nam se ne sviđaju i bila je jednostranačka država, a sada je na nama da mi napravimo jednostranačku državu za nadolazeće vrijeme. Dakle, moje pitanje vama je samo jedno i mislim da ćete na to barem moći odgovoriti kao premijerka. Ukoliko Venecijanska komisija da negativno mišljenje, hoćete li poštivati to mišljenje? Možda nam i odmah možete odgovoriti. Gospodin Legutko ima riječ u ime ECR-a. Zahvaljujem. Imamo dva velika neprijatelja. Jedan je neznanje, a drugi predrasude. I doista se teško boriti protiv predrasuda, čak i uz matematiku. Naime, ukoliko imamo Ustavni sud, na kojem imamo devet, odnosno šest članova i traži se da se oni sastaju u određenom sastavu, formaciji. Sastav tog suda znači da ukoliko nije potpun, ne može se donositi odluke. I ne mogu reći da je išta pogrešno sa takvim e, sastavom, to se, tu se radi o normalnom sastavu suda, no moje pitanje je sljedeće. Novi sud je više reprezentativni sud koji ne dopušta petero sudova da donose proizvoljne odluke. Da li je bolji ili loši nego prethodnih, pa bolje je s jedne strane i ne možemo argumentirati niti to donijeti, dovesti u pitanje. To je jednostavno bolji sud. I Rado bih čuo suprotan argument, ali do sada ga još nisam čuo. Što se medija tiče, da li imamo bolje ili gore stanje u medijima sada, da li imamo eh, jednostranu retoriku kao i do sada ili eh, drugačiju. Danas je to mnogo eh, šire, što je sa onim novinarima koji su navodno pušteni, pušteni prije 8 godina, sada se ponovno vraćaju. Znači, da li ih sada ne želimo zaposliti više? Ne. Zahvaljujem. Zastupnik Guerrero Salom sljedećima riječ. Hvala vam. Tijekom rasprave koju smo upravo imali čuli smo tri glavna stava koji su jasno izraženi. Prije svega, odavanje priznanja ulozi koju je Poljka imala u obrani svog suvereniteta tijekom povijesti, zatim priznanje onoga što je Poljska učinila što se tiče povrata demokracije u Europu, a isto dobno postoji i zabrinutost stava vlade naspram medija i Ustavnog suda. Svima, svi su jasno rekli da vi imate to pravo na temelju izbora i da imate pravo provoditi svoj program vlade i zbog toga nitko vaše odluke ne dovodi u pitanje. No, većina, demokratska većina, ne može opravdati korištenje demokratskih alata kako bi se pluralizam i više straneći ostavilo bez mogućnosti obrane. Pluralizam je nešto što bi se trebalo vidjeti i u vladi i u medijima. Neki su rekli da su oni da postane nekakve opasne veze No i ja lako mogu reći istu stvar. 50% Poljaka koji su izašli na izbore su glasali, a drugih 50% koji nisu glasali nisu odustali od tog svog prava. I postoji velika većina poljskog stanovništva koja vama nije pružila podršku. Zahvaljujem zastupnik Gonzales Pons, EPP. Zahvaljujem. Zahvaljujem i e, gospođi premijerki što je danas ovdje na ovoj podužoj raspravi vrlo povoljno ste se izrazili u Europskoj uniji i nadam se da će to odjeknuti u vašoj stranci u Poljskoj. Nadam se da će vaša stranka također podijeliti vaše stavove kada mi posjetimo Poljsku. Što se Ustavnog suda tiče, politički oni nisu korisni. Mi moramo imati pravosudne i pravne ustavne sudove. A kada kažete da će vlada zajamčiti objektivnost medija, to je nešto što doista ne mislim da se kreće u pravom smjeru. Naime, na ljudima je da omogućavaju slobodne medije. Dakle, ovdje ne govorimo o zakonodavstvu, imate taj legitimitet da mijenjate zakone, no nemate ovlast mijenjati vrijednosti. Ovdje govorimo o vladi i jednostrane aktivnosti na ovaj način nešto su što je vrlo opasno. Također govorimo o vladavini prava, a ne politici. Govorimo o slobodi. Kao što je gospodin Weber rekao, radi se o jedinstvu, a ne o razdiobi. I slažem se sa gospodinom Guerrerom također postoje neki koji govore da su Poljaci, naravno na to mogu biti ponosni, ali sada kada ste vi dobili na izborima, mislim da je e, na vama da poboljšate živote svojih građana. Zastupnica Šidu. Dame i gospodo, mišljenje e, Venecijanske komisije je nešto što još uvijek čekamo i podsjetit ću vas na ono što sam e, već rekla, mi smo sami zatražili to mišljenje, nitko nas nije na to morao poticati. Naravno, kada ga dobijemo pomno ćemo ga razmotriti i mislim da bi za nas bilo mnogo lakše upotrijebiti argumente i bilo bi lakše upotrebiti argumente da smo već dobili mišljenje Venecijanske komisije i ne bismo trebali raspravljati o ovome danas ovdje. Jer ovo će pokazati objektivno da je pravna situacija što se tiče Ustavnog suda u Poljskoj odlična. Mi nismo promijenili način na koji se sudca imenuje, već je to prethodni saziv parlamenta učinio. Oni su izabirali dvije trećine od 15 sudaca, što znači deset a za deset ljudi je teško blokirati petnaest. Mislim da je to jasno. Dakle, izlažem vam argumente i ponovit ću još jednom, mislim da je ova rasprava e, potpuno e, pogrešno e, usmjerena i provodi se na pogrešnom mjestu. No ja sam ovdje jer poštujem činjenicu što Europski parlament objektivno se želi baviti sa problemom kojega ga brine. Dame i gospodo, Neću e, se referirati na intervencije koje smatram da nisu na mjestu za ovo, ovaj dom jer imam određeni osjećaj dostojanstva, samopoštovanja kao građanska Europske unije. Mi nismo nacionalistička stranka i ako nas tako naziva to mislim da je pogredno. Dakle, neću odgovoriti na e, takve komentare. No, ponovit ću, poljska vlada izabrana je na poštenim izborima, izabrao je poljski narod. I poljska vlada vodi Poljsku zbog toga što je za to dobila mandat od poljskog građanstva. Ne radi se o tome da poljska vlada nešto drugačije od naše domovine Poljske. Ne, to je način na koji demokracija funkcionira, čak i tamo odakle vi dolazite. Ne mogu zamisliti da, e, moram reći da ne poštujem španjolsku vladu ili nizozemsku, ali poštujem nizozemsku i španjolsku. Ne, poštujete zemlju i vladu nacije koju poštujete. Možda se ne slažem s vašom politikom, to je nešto na što svi imamo pravo i to je temelj Europe da imamo različita mišljenja. Vrlo često mi se ne slažemo, ali o tome raspravljamo. I to je najveća dodana vrijednost e, što je meni Poljacima nešto što je od velikog značaja. U Poljskoj već godinama nismo imali mogućnost godinama raspravljati otvoreno o stvarima. Govorite o jednakosti i pravdi. Drago mi da ste to spomenuli. Vjerujem da Europsku uniju e, brine pitanje poljskog gospodarstva. Spomenuli ste Šlesku. Ja živim blizu i mogu reći da se osjećam vrlo privrženom toj regiji. Dolazim iz graničnog područja sa Šleskom. Šleska je prekrasna regija sa prekrasnim stanovništvom, no Šlesko je potrebna pomoć Europske unije. Dakle, pokažite solidarnost, pomognite Poljacima jer je to velik problem za Poljsku. Dakle, iz te regije su mi rekli, su me pitali sljedeće, hoće li nam Europska unija pomoći s ovim problemom? Vidjeli da nam je potrebna europska pomoć ili će nas prepustiti e, sebi samima kao što su učinili sa poljskim brodogradilištima. Dakle, ispričavam se, ali i našu vladu se pitaju takve stvari. Mi moramo to ljudima objasniti mi smo otvoreni to. Želimo da Poljaci imaju osjećaj e, da smo mi tu za njih kada im je potrebna pomoć. I ja sam tu zbog toga, zbog toga što vjerujem u Europsku uniju, vjerujem u činjenicu da građansko društvo koje je više puta spomenuto u mojoj vladi imenovali smo zaduženu osobu za građansko društvo zbog toga što to pitanje shvaćamo vrlo ozbiljno. I imamo osobu koja je zadužena za pitanja građanskog društva. U prošloj vladi takva funkcija nije postojala i duboko vjerujem da imamo i dobre primjere iz Poljske o izgradnji građanskog društva. A tu imamo sjajne primjere iz naše povijesti. Imamo pokret solidarnost i sve one stvari kojima je Poljska doprinjela. A to je temelj zbog kojeg možemo nastaviti izgradnju naše zajedničke Europe suverenih nacija. I učinimo to prema volji poljskog naroda, Pustite nas da provedemo svoj manifest i vodimo zemlju onako kako želimo. Pokažimo da je Poljska zemlja koja se prema zakonu i ustavu odnosi vrlo ozbiljno, kao i prema Europskoj uniji. Ja sam europljanka, na to sam ponosna, no prije svega sam poljakinja, na što sam također ponosna. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednica vlade. So, Mora biti da je došlo do poteškoća u prevođenju, jer gospođa Petica govorila na poljskom, ja sam pratio prijevod na engleskom jeziku, moj poljski je jako loš. Jeste li rekli da ćete pratiti mišljenje, to, jest slijediti mišljenje venecijanskog odbora ili ne? Da ili ne? Samo to recite i to ću razumjeti i na poljskom, da ili ne? ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem ja rozumiem że pan jest dociekliwy bo pan da ja razumijem da se ljutite jer želite više znati o poljskoj situaciji. Drago mi je to. Ja sam došla ovdje, prešla sam mnoštvo mnogo kilometara kako bi uklonila sve nesporazume. Ja nemam nikakvih poteškoća da vas razumijem. Mislim da se moramo međusobno saslušati, da moramo se pokušati razumjeti. Teško je surađivati na temelju stereotipa. Trebamo imati činjenice. Još, uvijek e, nemamo to mišljenje, a jednom kada dobijemo to mišljenje, a na to čekamo, onda ćemo to temeljno istražiti. Hvala vam, gospođo predsjednica vlade, gospodin Kunders. U redu, ali kolega Verhofstadt, morate sada prihvatiti takav odgovor. Znam da je, vam je to teško, ali morate to prihvatiti. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedavajući, gospođo predsjednica vlade, ovo je bila vrlo važna, ali i osjetljiva rasprava. Mislim da je to jasno iz e, ovih e, komentara koje smo čuli protek nekoliko minuta, no unatoč to je bila vrlo važna rasprava. Svi su govorili o važnosti vladavine prava kao e, temelj, temeljni element naše strukture. Kao prvo to je pozitivan znak, ali kada govorimo o vladavini prava, onda to brzo ne ostane samo na pravnom pojmu, već se tu radi i o sovrenosti, o ravnoteži između institucija, o političkim izborima. I da, zbog toga je ova rasprava o prava i politička rasprava i zbog toga je važno da o tome danas raspravite ovdje u parlamentu. Mislim da su svi jasno reći da ni ja sam rekla da niko nije svet, da moramo izbjeći dvostruka mjerila i da imamo zadaću pred svima nama. Ne radi se o tome da upiramo prstom od nekoga, već trebamo svi mi u teškom trenutku Europske unije pogledati naše vlastite temelje vezane uz vladavinu prava. Ja govorim ovdje u ime vijeća europskih ministara. Nismo se još sastali vezano uz ovo, ali razuvjeravam vas da je vladavina prava u vijeću vrlo važno i da smo se usuglasili oko nekoliko točaka. Jedno je novi mehanizam koje su komisije vijeće uspostavili, to je godišnji dijalog o vladavini prava. Komisija je usvojila okvir za vladavinu prava u ožujku 2014. godine. Sada je važno raditi u okviru tog mehanizma, a meni je postavljeno pitanje hoćemo li ići u tome da ojačamo taj mehanizam nisam još od Europskog parlamenta vidio odobren prijedlog vezno uz to, ali e, to će možda slijediti. Sada imamo mehanizam i mislimo da je važno početi raditi s njim u uz potpuno poštivanje i u okviru dijaloga među svim institucijama. U tom smislu bih u ime predsjedništva rekao da smo mi opredjeljeni, to znate, da osiguramo temeljne vrijednosti naše unije. Komisija trenutno provodi analizu činjenica u konstantnom su dijalogu s poljskom vladom i u tom smislu igra važnu ulogu kada praća razvoj situacije diljem Unije, prije svega u svojoj funkciji kao čuvarica ugovora. Vi znate koji je stav eh, predsjedništva, koji je stav komisije i mislim da je vrlo važno bilo danas da ste imali priliku razgovarati s poljskom predsjednicom vlade koja je si odvojila do, dosadno vrijeme da bude ovdje s vama danas i koja je saslušala vaše komentare. Ja sam iz ovog duha rasprave zaključio, a taj duh je bio dosta osjetljiv, kao prvo da nam je potreban ozbiljan dijalog i da se po tom pitanju svi slažemo. Kao drugo, od svih strana sam čuo da moramo biti objektivni, da moramo razmotriti na objektivan način činjenice. Mislim da je to i komisija spomenula, dakle taj duh suradnje, mislim da je u tom smislu važno što je spomenuta Venecijanska komisija. A što se tiče nas, budite razuvjereni da će predsjedništvo izbliza pratiti razvoj situacije i da ćemo kolektivno uložiti napor uz sve članke, uz rasprave, uz izjave da ćemo uspjeti razviti još i više vladavinu pravo u EU, jer samo u jednom migrantnom društvu se može imati vladavinu prava. I ako je danas jedno isto tako postalo jasno u okviru ove rasprave, je da je politički gledano vladavina prava nešto što bi trebalo vjeriti bez iznimke. Hvala. Hvala vam. Na kraju ove rasprave riječ ima komisija kao prvo gospodin Oettinger. Gospodine predsjedavajući, gospođo predsjednica vlade, dame i gospodo zastupnici, u Europskoj uniji mediji imaju vlastitu važnu ulogu, mediji trebaju biti nezavisni, oni su vrijedno dobro, a isto tako nam je vrlo stalo i do raznolikosti medija. Zbog naših e, pritužbi, zbog naših pitanja, komisija ne samo da ima mogućnost, već ima i tu dužnost povjeriti Postoji li ta raznolikost i nezavisnost medija? Je li to nešto što se potiče i što se održava u Europi? Ili se događa suprotno? To je točno ono što trebamo učiniti, ni više ni manje. U novom malom medijskom zakonu u Poljskoj radi se o tri odbora. Radi se o predsjedništvu, o nadzornom odboru TVP-a i PR-a, dakle o javnoj televiziji, i o javnom radiju u Polsku, Polskoj. Radi se o nadzornom odboru za oba ta poduzeća i radi se o e, regulatoru medija. Do sada nadzorni odbor koji se sastoji od sedam članova imao je sljedeći sastav. Jedan prijedlog kulturnog ministra, jedan prijedlog ministra financija, dakle dva člana od strane vlade, a pet članova su imenovani u okviru otvorenog natječaja via medijskog regulatora. Sada se nadzorni odmor smanjuje sa sedam na tri člana i sva tri se imenuju osobnom odlukom ministra financija. Kao drugo, predsjedništvo. Predsjedništvo budućnosti može, a da ne daje nikakvo obrazloženje i u bilo kojem trenutku e, se sazvati ili se raspustiti. A ta odluka opet je u rukama nadzornog odbora kojeg je imenovao sam ministar. Zbog toga taj statut TVP-a i PR-a bez medijskog regulatora i bez parlamenta se može sada u buduće promijeniti. Mi stoga razmišljamo o tome je li takav razvoj događaja gdje nemamo raznoliko stranaka, već gdje samo vlada više preuzima kontrolu nad javnim medijima, je li takva situacija nešto u čemu se potiče nezavisnost medija? To je pitanje koje mi želimo ispitati i zahvalni smo tome što nam je poljska vlada odobila dijalog. Mi želimo nastaviti taj dijalog i kada se veliki medijski zakon u veljači ili u ožujku predstavi, tako je najavljeno. Mi molimo za to da imamo onda priliku za dijalog prije nego što se taj zakon usvoji. Bilo bi nam draže kada se ne bi morali retro aktivno proispitati zakonodavni dokumenti, već kada bi postao interaktivni dijalog između e, komisije i vlade država i kada bi se takva rasprava mogla odvijati u naprijed. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Učenjelj. Za kraj potpredsjednik komisije gospodin Timmermans. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, gospođo predsjednica vlade, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Postoji mnogo toga na što bih e, danas mogao reagirati, ali uzevši obzir vrijeme, bit ću kratak. Tri točke. Kao prvo, nakon što sam saslušao sav taj govor o suverenosti. Ja tvrdim da je Poljska sada suverenija, da više kontrolira vlastitu sudbinu nego u tisuću godina prije nego što je pristupila Europskoj uniji. Tako što je odužila svoju suverenost sa drugim europskim nacijama, po prvi put u svojoj prošlosti Poljska ima granice koje njeni susjedi više ne osporavaju. To je prava suverenost. Gospođo predsjednice Vlade, to je ono što su sve države članice Europske unije ostvarile, a Poljska među prvima. Osim toga, sve države Europske unije su potpisale svojom slobodnom voljom i ratificirale kroz, e, kroz svoje parlamente europske ugovore. Stoga su preuzeli obvezu da zadrže vladavinu prava. Ne samo to, Čak su joj dozvolili da se način na koji zadržavaju vladavinu prava procjenjuje od suda u Luksemburgu koju kontrolira komisija u Briselu, o čemu se raspravlja u Europskom parlamentu i što mogu čak dovesti u pitanje i osporiti druge države članice Europske unije. Dakle, kada postoji problem s vladavinom prava, onda se nitko ne može sakriti iza nacionalne suverenosti jer ste se složili s time, potpisali ste i ratificirali ugovore i s time ste rekli da se o tim stvarima može raspraviti na europskoj razini. To je činjenica, gospodine Gutko, koji toliko voli činjenice. Evo da vam dam i još neke činjenice o ovome o čemu se ovdje radi. A osim toga, gospodine Legutko, vi imate potpuno pravo imati vlastito mišljenje, ali nažalost nemate dobre činjenice. Samo da istaknem nekoliko točaka. Gospođo predsjednica vlade, mi se uopće ne borimo protiv eh, toga da bi trebao biti uravnotežen sastav Ustavnog suda ustavni zakon i običaj Polske se trebaju poštivati i s tim se slažemo. Ali mi smo i dalje zabrinuti zbog toga što ustavni sud je protumačio i primjenjivao te zakone, a te presude vi samo djelomično slijedite. Ne referiram se na onu presudu na koju se vi stalno osvrćete, to je presuda od 3. prosinca gdje je Ustavni sud rekao da je stari parlament imenovao previše sudova, ali imamo i presudu od 9.12. Tada je sud prozvao novi zakon, novi zakon parlamenta nevažećim i time je ukinuo sva imenovanja i ona na koju je bivša vlada imala potpuno pravo. U našem dijalogu molim vas da reagirate na to. I osim toga, ako toliko cijenite mišljenje Venecijanske komisije, ako ste to tražili, ja, mislim da, ja sam mislila da smo to mi napravili, ali očito nismo, onda zašto ne pričekate s provedbom zakona dok Venecijanska komisija ne izda svoje mišljenje? Jer sad ste vi već krenuli s tim i stoga će mišljenje Venecijanske komisije uslijediti tek nakon. Ostaje još i pitanje kako će Poljska riješiti da, te točke. Jer samo sa promjenom e, sastava Ustavnog suda, te Ustavni sud može ponovno preuzeti e, ulogu čuvara zakonodavstva. Vladavina prava, a posebice podjela vlasti, je nešto što se tiče svi u nas. Mi smo iz bolne europske povijesti naučili da nam treba tripartitna podjela moći, da nam treba poštivanje vladavine prava i poštivanje demokracije i da nijedna od tih tri strana ne može uspjevati bez ovih drugih dvoje. Dakle, ne može se demokracija koristiti kao argument protiv vladavine prava, niti demokracija kao argument protiv poštivanja ljudskih prava. Mi smo to naučili iz bolne prošlosti, a Poljska je uvijek bila najveća žrtva te boljne povijesti. A sada vidimo slobodnu, ponosnu, nezavisnu Poljsku. Ne unatoč Europske unije, nego zbog Europske unije i zbog toga ja vjerujem u tome da trebamo sačuvati konstruktivni dijalog sa poljskom vladom, zato što mislim da možemo riješiti ta pitanja sukladno pravilima koje su preuzeli na sebe sve države članice Europske unije. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, gospođo Šidlo i sve ostale moram zamoliti da sada prijeđete na kraj rasprave. Još jednom ste zatražili riječ, gospođo predsjednica vlade. Vi ste naravno naša gošća. Ja vam ne želim uskratiti to pravo, ali ja želim ukazati na to da onda, kada bih to učinio, bi onda nakon toga opet morali krenuti s raspravom, što zapravo prema poslovniku više ne mogu učiniti jer smo imali raspravu već sa zaključnim izjavama povjerenika Timmermansa. Dakle, polazimo od toga da ovo što ćete sada reći da će to imati informativni karakter, da to ne može biti nastavak rasprave, jer bih onda morao dati riječ i drugim zastupnicima. Izvolite, gospođa Šidlu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče na mogućnosti da još jednom preuzmem riječ. Želim vam zahvaliti, mislim da ovo bila važna rasprava za sve nas, posebice za Poljsku, a mislim i za Europski parlament i za vas. Želim vam još jednom zahvaliti i još jednom naglasiti da je Poljska država demokratskog prava gdje se pridržavamo Ustava i svih zakona koje vrijede u Poljskoj, te isto tako i poštujemo ugovore. Mi smo dio Europske unije s vama. Hvala vam lijepa na vašim mišljenjima. Ja sam duboko uvjerena u to da sam vam prenijela informacije koje ste od mene očekivali. Ja sam isto tako sada saslušala vaše mišljenja i ja vam stojim na raspolaganju. Možda samo zaključno rečeno, gospodine predsjedniče, ako mi dopuštate, jer je povjerenik postavio pitanje zašto ne bismo pričekali mišljenje Venecijanske komisije prije nego što provedemo naše zakone i ustavni zakon. Podsjećam još jednom na to da smo mi čekali mišljenje medicinske komisije već prije kada je bila ovakva situacija, a da komisija nije pričekala mišljenje medicinske komisije. Mi svi trebamo biti uvjereni u to da nas naša rasprava i naš dijalog udružuje, približuje i da je to isto tako jedna vrijednost Europske unije. I hvala vam još jednom na današnjem sastanku. Gospođo predsjednica vlade, hvala vam lijepa. Na vašem javljanju za riječ. Hvala vam i na zahvali koju ste uputili Europskom parlamentu. Ja se želim i vama zahvaliti, gospođo predsjednica vlade. Činjenica da ste došli k nama i da ste se suočili s ovom raspravom je dobar znak i to e, vas razlikuje od mnogih drugih koji su ovdje, koji, misle, su misle da se ova rasprava ne treba, ne treba napraviti. Hvala vam.